let's start. Dragi kolege, možemo početi sastanak. Želim pozdraviti Danijel Novi, predsjednicu nadzornog odbora koji je Europska središnja banka uspostavila u okviru SSM-a. Zadnji put smo se susreli 19. lipnja. Ovaj današnji sastanak je treće javno slušanje, odnosno razmjena mišljenja tijekom 2018. I kao što znate, to će biti zadnje redovno redovna razmjena mišljenja sa gospođom Nui u svojstvu predsjednice, predsjedateljice nadzornog odbora. Želim vas pozdraviti i čestitati na izvrsnom radu koji ste obavili u okviru SSM-a. Bilo je jako izazovno, uspostaviti novi sustav nadzora Europske unije. Mislim da je rijetko tko mogao pretpostaviti da će do toga doći tako brzo i da će biti tako učinkovito uspostavljeno. Naravno, u okviru takva zadatka ništa ne može biti savršeno. I vodili smo rasprave o brojnim temama. ali sve u svemu ne smijemo zaboraviti da se ovdje radi o uspješnici i velikim dijelom to je naravno i vaša zasluga predsjedateljice ovog novog tijela, dakle uspjeli ste ostvariti puno toga. Uspjeli ste ostvariti efikasnu učinkovitu e, učinkovit nadzor zajedničkih bankovnih institucija Bosne i Hercegovine i poslovni model nadzora i još puno toga. Dakle, kao što sam rekao, puno toga još ostaje pred nama. Kako bismo imali doista kompletnu bankovnu uniju, za to će biti potrebni dodatni koraci kako bismo ostvarili punu nadzornu konvergentnost, ali puno toga je napravljeno svakom slučaju jedan od glavnih e, ciljeva jeste pružiti SSM-u alate koji su mu potrebni za djelovanje. I nenaplativi krediti i ostale stvari će biti sigurno tema današnje rasprave, no danas svakako sa zadovoljstvom mogu reći da smo evo, upravo jutros e, na prvom dijelu sastanka, prije podnevnom dijelu sastanka imali smo raspravu o nenaplativim kreditima i čini mi se da će e, i o bonitetnim pitanjima. Dakle, uvjeren sam da ćemo moći zaključiti taj rad do kraja godine, dakle ubrzati postupak i dopuniti na taj način e, funkcioniranje jedinstvenog mehanizma za nadzor imati dakle dobro pokriće naplativih kredita i operativnih e, zaštitnih mehanizama. No, kao što znate, naravno, radimo na paketu mjera kako bismo priveli kraju to pitanje što je prije moguće. Dakle, činimo sve što je našoj moći i ovlasti, no treći stup ostaje e, još otvoren. Nadamo se da će i tu biti ostvaren napredak. Dakle, sve u svemu, to je jedan skupni napor kako bismo imali zakonodavno i nadzorno Dakle, banke rade svoj dio na nacionalnoj razini, to je jedan e, združeni napor, no svakako SSM je pokretač e, u ovome svemu i u našem cilju ostvarenja e, unificiranog bankovno, bankovne unije. Hvala sada, izvolite, imate riječ. Najpša hvala, dobar dan želim svima, predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. S obzirom da je ovo moja zadnja razmjena gledišta, kao što ste rekli, predsjedavajući, dakle, u svojstvu e, načelnice SSM-a, želim reći da doista cijenim našu suradnju o ECB-u i mehanizmu za nadzor zadnjih nekoliko godina. U svom uvodnom izlaganju bavit ću se prvenstveno četverima područjima, ključnim područjima rizika e, bankovnog sektora u Europskoj uniji, zatim rizik o NPL-ovima, dakle naplatim kreditima, rezultatima testa otpornosti 2018. za koji smatram da je ključno značaj za bankovnu uniju, među kojima su i akcije za borbu protiv pranja novca. Dopustite da najprije napravimo jedan kratak, pregled bankovnog sektora europodručja iz nadzorne perspektive. Dakle, europske važne institucije su još više osnažile svoju otpornost tijekom 2018. a tu je i ciklični rad 2018. koji je podržan Europskom središnjom bankom i zadržali su jak e, e, položaj koristi se i dio e, kapitalnih instrumenata banke napreduju u smanjenju svojih zaliha naplativih kredita. Kao što znate, to je bio i još uvijek je prioritet za nas. Sredinom 2018. godine smanjena je bruto razina NPL-a na 4,5 sa 7,6. E, Profitabilnost europodručja je zadovoljavajuća. Povrat na kapital 6,8% u drugom kvartalu 2018. godine sa 7,1% godinu dana ranije. u prosjeku banke europodručja su manje profitabilne od sličnih banaka u SAD-u, što između ostalog e, ukazuje na e, potrebne prilagodbe poslovnog modela, e, neučinkovitost i prekapacitiranost u određenim bankovnim sektorima europskog područja. Geopolitički rizik za eurobanke uključuje i politički rizik e, u Europi, trgovinska zašta je sve veća, odnosno protekcionizam, a sa zabrinutošću vidimo da je to e, sve učestalije drugdje. Veće su trgovinske napetosti, a to bi moglo imati negativnog odraza na europodručje. Naravno, također smo suočeni i sa ustaljenim europskim izazovima, imajući to na umu ECB e, će nastaviti nadzirati sve e, elemente koje mogu dovesti u pitanje e, položaj naših banaka. Sada izvješće o nekoliko ključnih aktivnosti. Ostvarili smo veliki napredak u kreditnim rizicima. Sada se bavimo tematskom revizijom banaka i provedbom računovodstvenih standarda IFRS 9. Radimo sa bankama na dodatnom smanjenju NPL-ova i banke s viskom razinom eh, neplativih eh, kredita je podnijela svoju strategiju za njihovo smanjenje Europskoj središnjoj banci. Imam, imajući sada eh, tu strategiju, zajednički timovi za nadzor stupaju u kontakt, odnosno dijalog s bankama glede provedbe istih i pružanju ažuriranih smjernica. Nekoliko drugih rizika i dalje postoji te u našem radu. Što se jednog tiče, ostvarali smo napredak e, sa, za upravljanjem e, rizika, rizicima u bankama. Prva etapa uspješno je e, realizirana u listopadu ove godine više od pola banaka koje su pokrivene trimom su riješile svoje prve revizije radimo se tako i o trgovinskim razicima i imamo izloženost kapitala na razni prvoj i drugoj. Tu ćemo imati dakle zajedničke nadzor, e, ekipe za nadzor. Pored toga nadzor banaka ecb analizirat će utjecaj IT-a na rizik, što više napravit ćemo eh, jedan dodatni test otpornosti kako bismo provjerili otpornost banaka na eh, nedostatak, eh, odnosno šok likvidnosti. A sada izvješće o 2018. u Europi i otpornosti. Dakle, u 11. Eh, europsko nadzorno tijelo za bankarstvo objavilo je dakle svoj stres test koji predstavlja 70% kapitala u EU. Rezultati pokazuju da 32 najveće banke koje izravno su pod nadzoru Europske banke postale su otpornije na financijske šokove tijekom zadnje dvije godine. Prvo, ovoj Ebinom e, stres testu. ECB je napravila svoj stres test za dodatne banke koje su i dalje pod njihovim e, nadzorom, ali nisu u odabiru koji je napravila EBA. I rezultati oba ova stres testa ukazuju, e, bit će objavljeni u reviziji koja će uskoro biti objavljena. Zahvaljujući na dogradnji kapitala u bankama, Sada banke prvog i drugog sektora imaju puno veću otpornost nego što je to bio slučaj prije dvije godine. 13,7% e, poraslo je sa 12,2 na 13,7%. E, europski bankovni sustav ima jaču, jaču mogućnost za apsorpciju makroekonomskih šokova i to se vidi u konačnim rezultatima. Zatim e, ovaj put imamo još e, primijenjen još zahtjevniji scenarij, još teži, dakle nakon trogodišnjeg e, e, razdoblja This capital figures reflect the fully loaded basis which assumes the full implementation of Ovdje imamo punu provedbu regulatornih zahtjeva Ovo su rezultati koji su doista umirujući, no ipak i dalje imamo izazove i puno toga treba napraviti na poslovnim modelima, glede baštine i ostaštine i tu su i MPL razine koji su i dalje veliki, e, predstavljaju veliku brigu za veliki broj e, europskih e, eurobanaka. Vidjet ćemo naravno kako stvari napreduju po tom pitanju. Pošto toga blisko ćemo analizirati izazove i tijekom ovogodišnje revizije ćemo nastojati poboljšati situaciju i kapacitet otpornosti. Završno želim ponoviti neke točke koje su od ključnog značaja za dobro funkcioniranje bankovne unije i o kojoj uveliko ovisimo za podrš i ovisimo i naravno o podršci Europskog parlamenta i prije i poslije europskih izbora. Dakle, prošli smo veliki put, uspostavili europski nadzor, no puno toga što trebamo napraviti prije nego što se zaključi bankovna unija. Kao prvo što se tiče bank paketa mjera za banke, moramo to zaključiti u ovom sa za sazivu i kao što ste rekli predsjedniče, primijetili smo, dakle, primamo na znanje da raditi na tome. Imamo i pilot 2 okvir u kojem trebamo zadržati supervizorski ku diskreciju u rješavanju bankovnog rizika i sposobnosti da određene banke koriste e, svoj kapital u okviru pilot 2 programa. Također smo zabrinuti i za takozvano veliku raspoloživost NPL-ova, jer to može narušiti unutarnji model banaka u okviru ECB-a. Situacija je takva da je za sad moguća određena fleksibilnost, e, kao što je to pokazano u nekim e, nadzornim odlukama nadzora. Za kraj, banke koje mogu propasti e, moraju biti rješene u postupcima nesolventnosti. Drugo što se tiče ulagačkih poduzeća, time se moramo pozabaviti s obzirom da velika poduzeća za ulaganja e, će se prebaciti u kontinentalnu Europu nakon Europske unije. Zatim, kao što smo rekli, moramo imati moramo se jače boriti za boriti protiv pranja novca i postrožiti pravila koja su na snazi i pred učiniti da se tu usvoji uredba. Isto tako tu imamo, potrebna je koordinatorska funkcija za SSM-ove Ima i u potpunosti moramo poštovati odgovornost prema EML-ovima u trenutnom okviru. Dakle, ured za EML, e da, bor protiv pranja novca, ima tri uloge kao prvo, jedinstvena točka, ulazna točka e, za izravnu razmjenu dakle između središnje banke i tijela za nadzor pranja borbe protiv pranja novca. Zatim to će to će djelovati kao stručni centar za pitanje koje se tiču pranja novca i Ured za borbu protiv pranja novca iznosit će dakle stave, odnosno bit će u stalnom kontaktu sa Središnjom bankom i za kraj e, smanjenje rizika treba utrati put za zajedničko za rizika i na taj način se može stvarati, dakle ići ka stvarnoj e, bankovnoj uniji i moćemo se više oslanjati na boj bankarstvo, a sada ću se zadovoljstvom odgovoriti na sva vaše moguće pitanja. Najljepša hvala na doista sveobuhvatnom uvodnom govoru, sada ćemo dati riječ govornicima za pitanje odgovore. Prva je Ann Sander u ime Pučana. Izvolite. Hvala predsjedniče. Predsjednice, dopustite najprije da vam zahvalim i čestitam na ogromnom radu koji ste do sada zaključili na čelu jedinstvenog mehanizma za nadzor. I je da ste uspjeli pretvoriti u tu novu instituciju, u jedinstveno nadzorno tijelo koje priznaju svi u Europi, ali isto tako i na međunarodnoj razini. Danas uviđamo u Europi da je bankovni sustav još uvijek donekle fragmentiran usprkos svim naporima koji su uloženi i svim ostvarenjima koja su za cilj imala ostvarenje bankovne unije. Dakle, ta bankovna unija je i dalje fragmentirana i sada smo u situaciji u kojoj brojne države članice u njima su bankovni sektori sastavljeni od malih bankovnih e, tijela, institucija koje nisu uvijek e, isplative, što može biti problematično dugoročno gledano. Kako bi se ojačala europski bankovni sektor mora imati svoje lidere koji će biti stvarno europski lideri. Dakle, u smislu tog jačanja Europske bankovne unije, moje pitanje je sljedeće. Ne bi li bilo poželjno bolje konsolidirati europski bankovni sektor, a kako bi se to napravilo, ne bi bilo potrebno također napraviti reviziju određenih elemenata iz europskog okvira o konkurentnosti, odnosno tržišnom natjecanju, kako bi se olakšala ta konsolidacija. Hvala vam. Hvala vam na tom pitanju i na toplim riječima o jedinstvenom mehanizmu za nadzor. Uvjeren sam da svi djelatnici koji su radili sa mnom eh, na SSM-u, bilo u nacionalnim ispostavama ili u Frankfurtu, su eh, da će to primiti k srcu. Što se tiče tekuće situacije, konsolidacija koja je potrebna i konsolid, potrebne konsolidacije, mislim da, da trebamo ići ka jedinstvenom, jedinstvenom jurisdikciji kako bi nas se smatralo jedinstvenim bankovnim sektorom, ali započeli smo sa višestrukim i raznolikim bankovnim sektorima. Sad, zašto kasni ili zašto još nema te konsolidacije? Pa ima više razloga. Prvi razlog je taj da spremnost izlaganju rizika banaka i hazarderski je prekogranične operacije su manje privlačne za banke nego što je to bio slučaj prije krize. Banke su jednostavno postale opreznije. Druga stvar, nažalost uslijed krize vidjeli smo kako se pojavio određeni broj inicijativa takozvanog ring fencinga u određenim zemljama koji je i dalje tu, nije nestao. Između ostalog, uviđamo upravo zahvaljujući SSM-u da e, su bankovne regulative jako fragmentirane. Dakle, imamo 19 različitih načina i pravila. Tako da mi nam trebalo više regulative koje bi, se, koje bi išle odmah e, iz Europe, a da ne govorimo o diskretskim pravilima kojima u biti ne bi trebalo biti mjesta ili minimalno, barem u slučaju bankovne unije. No, istina je da sve dok ne budemo imali treći stup bankovne unije, dok ne budemo imali solidarnost u fondu za rješavanje i mehanizam za jamstvo pologa, onda je teško napredovati. Naime, nacionalni na, tijela za nadzor e, bit će izvrgnuta kritikama stanovništva ukoliko dođe do nekog, nečega u nekoj od banaka jer nacionalni fond za rješavanje banaka je taj koji treba plaćati u takvim ozbiljnim situacijama. No, i to bi bilo zanimljivo za riješiti. No, sve u svemu mislim poput vas da je potrebna konsolidacija. Ako ništa iz sljedećeg razloga, naime, određen broj banaka nisu isplative, a to ne može dugo trajati. No, opet nije uloga nadzornih tijela da odluče koje su, koja su dobra spajanja banaka, već je to uloga bankara, ulagača tržišta, no nadzorna tijela imaju jako važnu ulogu, a to je da su zaduženi da analiziraju nove entitete, nova, nove spojeve koji im se predstavljaju, da analiziraju poslovni model tih novih entiteta, da se uvjere da će sinergija koja se očekuje biti tu, da će ti novi entiteti imati odgovarajući čvrst poslovni model i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve se to pretvara u postavljanje uvjeta za e, ta spajanja kako bi se uvjerili da su ta spajanja efikasna. I u ostalom bilo se radi o spajanju između dviju banaka između na nacionalnoj razini ili na međunarodnoj razini ista su pravila. Hvala, Pervanš Berez. Hvala predsjednice, Hvala vam na vašoj intervenciji i u ime kluba zastupnika socijalista demokrata. Želim vam također čestitati i na tome kako ste uspjeli e, podići na noge SSM, dakle jedinstveni mehanizam za nadzor koji je bio od ključnog značaja ja bih rekla da ste pretrpjeli puno toga, vi ćete mi reći da ste proživjeli nevjerojatno iskustvo, dakle u svakom slučaju vi ste jedan od stupova bankovne unije, dakle, a nedostaju nam takvi stupovi, dakle što možete reći o tom e, toj nedovršenosti bankovne unije i s obzirom da je ovo vaš zadnji nastup e, u tom svojstvu i uskoro ćete saznati ko će biti vaš nasljednik i ne želim da nam kažete ono što ne smijete govoriti, no koje su to stvari koje ćete e, reći temeljem svog iskustva e, svom e, nasljedniku, odnosno osobi koja će preuzeti vašu dužnost. I... Gospođo zastupnice, mislim kada govorimo o bankovnoj uniji da smo doista umanjili uveliko i jako ozbiljno umanjili opasnosti koje vrebaju u bankama, odnosno nad bankama u području eurozone. Ja mislim da je jako malo ljudi koji smatraju drugačije, možda nije dovoljno napravljeno, ali već je jako puno toga napravljeno. Dakle, ritam je zadan, osobito kada govorimo o sumnjivim ili nenaplativim tijelim e, kreditima, dakle vidimo svakodnevno najave i obavijesti iz E, iz banaka koja idu dalje u čišćenju svojih bilanca. Dakle, mislim da je ovo sad pravi trenutak, da je u interesu za sve. Ne vjerujem da, evo, 19 nas je u europodručju i ne mislim da će biti ikad trenutak kada ćemo svi biti savršeno čisti i zaštićeni sa nultom raznom rizika. Ne, to nije moguće, stvari ne funkcioniraju tako, no mislim da je došao trenutak da se ide dalje i mislim da je to u interesu Europe. Jer kada bi došlo do nekog problema i kada bi bila potrebna europska solidarnost, ne vjerujem, ne vjerujem da bi se moglo odlučiti ne pomoći zemlju koja bi bila u potrebi. Vidjeli smo kako se stvari odvile s Grčkom. Europa je pomogla dakle izašla je u pomoć tom članu svoje obitelji koja je bila u, koji je bio u poteškoćama. Dakle, bilo bi dobro da se unaprijed može objasniti kako će to biti rađeno i što bi pomoglo dodatno da se dodatno smanji rizik. Dakle, evo ja doista i sama želim da dođe dakle do e, tog trećeg stupa i da se realizira treći stup bankovne unije. Što se tiče mog nasljednika, ja ne znam koji će biti njegov prioritet, ja ih u svakom slučaju imam još E, dakle na popisu stvari koje treba realizirati, a taj popis se <laughs> nažalost neće moći ignorirati, dakle treba i dalje e, se baviti problemom e, profitabilnosti banaka. Nastaviti i dalje nadzirati sumnjive i nenaplative kredite. Dakle, ne smijemo stati na sred puta. Evo, uskoro smo pri kraju modela TRIM, Dakle, to je već privedeno kraju skoro. Radimo na reviziji SREPA i sad ćemo vidjeti novo zakonodavstvo, vidimo kako će to biti sve provedeno. To je dosije koji će morati moj nasljednik, e, kojim će se morati baviti još duže nego ja, jer smo tek na početku tog dosijeja. I naravno treba će i dalje nastojati napredovati po pitanju bankovne unije i po pitanju sanacije i tu bismo mogli biti više europski usmjereni. Na jednoj konferenciji u Berlinu imao sam priliku objasniti da kada se govori o sanaciji, o mehanizmu, jedinstvenom e, mehanizmu za sanaciju, postoji samo jedna europska rezolucija. Dakle, da li je od javnog, u javnom interesu da se sanira banka, a ne da ju se likvidira? i kada se odgovori na to pitanje, da sve ostalo ovisi o nacionalnoj razini. Dakle, ako imamo rezoluciju, ona će se prenositi, transponirati na 19 različitih načina, jer postoji 19 različitih načina, s obzirom da imamo 19 različitih država u euro. A ako odgovor ne, onda ćemo likvidirati banku, a tu opet imamo 19 nacionalnih različitih okvira, ali koji su još različiti, jer i određeni okviri u kojima ne može doći do likvidacije banke jer to nije predviđeno u nacionalnom zakonodavnom okviru. E, evo sa LBLV-om imali smo to u iskustvu u Litvi i Luksemburgu, no a i u drugim zemljama stvari su doista različite, dakle i tu se može napredovati. Hvala lijepo. Onda idemo sad dalje sa dnevnim redom. Evo, kod ove zadnje točke smo barem pokušali nešto e, riješiti na jedan vjerodostojan način. Barem ova specifična točka o smo govorili. To pokušavamo i popriti. I dobro je što smo čuli ove informacije isto sa druge strane jedan input o ssm Koliko ne vidim nikog iz ECR-a, pa onda Remont Tremosa ima u, riječ, u ime zelenih riječ. Hvala lijepo. Gospođo Nuj, želim vam ponovno dobrodošlicu u ovaj parlament. Ovo će biti i vaša zadnja intervencija. Želim vam zahvaliti na vašem radu svih ovih godina. A sada ću nastaviti na engleskom i postaviti na engleskom pitanju. Prvo, moje pitanje o bankarskoj izloženosti e, u odnosu na državne javne dugove. Kao što znamo, to je generalno vrlo visoko, za visoka zaduženost, bez obzira o kojoj državi riječ. Ali, to bojimo se, s obzirom da taj javni dug, državni dugovi raste, da bi zbog toga i zbog te prevelike izloženosti banaka u toj situaciji moglo doći do sljedeće velike bankarske krize. Što vi kažete na to? Druga stvar, ima jako puno kontroverzije oko tome što se događalo sa Bankom Popularom prije godinu dana. Jedna od posljedica je da se recimo nakon procjene daje ona ocjena e, propada ili barem ima tendenciju da padne, propadne. I ta definicija, odnosno ta ocjena koja se daje kod procjene otvara vrlo, vrlo teška pitanja. Stoga da vas pitamo šta vi mislite o toj vrsti definicije failing ili barem se ima trend da propadne. Da što se tiče javnih dugova, državnih dugova, Znamo da je tu vrlo visok rizik. Ali Europska središnja banka naravno vrši nadzor nad državnim dugovima kao dio svog nadzora generalno koji vrši. Međutim, činjenica je da e, održivost javnih dugova je razlog za relativno veliku zabrinutost naravno. I to je recimo bilo i u nedavnom stres testu za banke smo uključili upravo to koliko su otporne banke na državne dugove ako premaše svu svaku granicu. A to je bilo već i prošle godine u stres testovima. To je naš operativni način da tako kažemo se pozabavimo tim pitanjem da lakše procijenimo što se događa. Ali ono što je još važnije mislimo da je to pitanje kojim se trebamo pozabaviti u okviru prvog stupa Europska središnja banka dala je četiri glavna načela koja trebamo imati na umu kad se bavimo ovom reformom stupa prvog. Svaka regulatorna promjena morala bi doći kroz kvantitativne restrikcije i obuzdavanje i ograničavanje cijena kako jer eh, sve što bi drugo napravilo izazvalo bi velike poremećaje na tržištu i moramo naravno osigurati da to bude i međunarodno ujednačena situacija i omogućiti naravno bankama jedan dug tranzicijski period da se oporave od te prezaduženosti. Naravno, ako uspijemo ići na tom pravcu na neki prihvatljiv način, to bi bio način da se recimo smanji ta prijeteća nova kriza zbog prevelikih državnih dugova kojima su banke izložene. Što se tiče ovog failing or likely to fail, dakle procjene da propada ili će vjerojatno propast, osobno smatram, vi ste me pitali što mislim o tom koncepciji, o takvoj ocjeni i tom nazivu. Ja mislim da je to dobra koncepcija, dobra definicija za tu fazu kod procjene mi smo to i u direktivi obrazložili. Mi smo kao, sanacis, kao e, mehanizam za nadzor to pokušali i operacionalizirati da vidimo je recimo najkompleksniji dio je ono koji će vjerojatno propasti. Jer ako je failing, ako već propada, to je lakše ustanoviti da je nelikvidna i u kojoj fazi je. Ali ako moramo dati ocjenu da će vjerojatno propasti, odnosno vjerojatno ne uspjeti zato što neće biti recimo solventna. To je puno teže ustanoviti. Lakše je naravno shvatiti kad je kriza likvidnosti nastupila i kad dođe do potpuna nesolventnosti. Ali ovo što će vjerojatno ovaj drugi dio, to kažemo, to je teško ali generalno uzevši mi smo zadovoljni s tom koncepcijom i mislimo da je to i dobro funkcioniralo kod onih banaka koje smo mi procjenjivali jer onda imate razne mogućnosti. Banka se može ili likvidirati ili sanirati. Ali to je onda na kraju će ovisiti o zajedničkoj odluci našeg odbora i još nekim faktorima. Hvala gospodin Sven Gigold, hvala. Gospođo Nui, prvo u ime kluba zastupnika zelenih i kao jedan od dva izvjestitelja u ono doba kada smo sve ovo skupa stvorili, mislim svi mi zajedno, taj SSM, naš jedinstveni e, mehanizam za stabilizaciju. Vama želim zahvaliti dakle na svemu što ste napravili za tu e, instituciju. Vi ste uvijek postupali u europskom interesu sa neprikosnovenim integritetom i velikim poštovanjem prema Europskom parlamentu. I uvijek ste imali otvorna vrata za nas i prema tome na tome vam puno hvala. A sada, kao i obično, naš klub će postaviti teška i delikatna pitanja, naravno. Dakle, gospođo Nui, ne možete otići odavde, ne, ne odgovorite na ova naša dva neugodna pitanja. Dakle, kad pogledamo na ovu tešku raspravu koju vodimo u vezi ovog e, cijelog paketa kojim se trebaju riješiti trebaju riješiti loše kredite, da vas pitamo šta vi radite da u cijelom toj situaciji spasite male poduzeća vi ste ili generalno male entitete. Što onda konkretno tu činite da omogućite ravnopravne šanse za sve na jedinstvenom tržištu i male banke i velike i sve ostalo? Drugo, svi smo vidjeli kad je kum ex skandal objavljen, onda smo vidjeli, to je mislim bio, otkrio je taj skandal konzorciji novinara istraživača i oni su nakon što su to prvi puta pronašli, onda su im se banke i svi ostali obvezali da će sa e, pošteno, fair i s puno integriteta djelovati i da više neće varati na porezima i izbjegavati poreze. Međutim, to se očito nastavilo i sada. Mi znamo da vam članak 11 vašeg osnivačkog ugovora, da tako kažemo, omogućava da provedete istragu unutar Europe. Hoćete li vi donijeti otlugu da se pokrene ta istraga da se provede dakle jedna istraga u cijeloj Europskoj uniji i da se vidi u kojoj mjeri su banke koje su pod izravnim nadzorom umješane u kum ex skandal kojim se zapravo izbjegava, izbjegavaju plaćanja poreza na različite komplicirane načine. Hvala lijepo na vašim pitanjima. Što se tiče ovog dodatka, adenduma kojim se zapravo u paketu trebaju riješiti pitanje loših kredita, mogu vam sljedeće reći. Vi imate pravo da na sličan način to tretirate u bilancama banaka, možda ne u istom trenutku, ali kasnije možete naravno tretirati imovinu koja je uzeti u obzir bilančno obraditi imovinu za osiguranje tih loših kredita. E, de facto imate dvije mogućnosti. Jedno je da postupno uvodite ovaj adendum u rješavanje loših kredita i da onda to rješavate slučaj po slučaj u bankama ili bi mogli imati više pojedinačnih implementacija provedbi ovog slučaja po slučaj kako bi e, dali mogućnost bankama da iz vlastitih kapaciteta još generiraju dodatni kapital za onaj osiguravajući zaštitni mehanizam i zaštitni sloj kapitala. E, jer e, vidite od samog početka smo bili za to postupno rješavanje kako bi banke imale vremena da se oporave i naravno uvijek iznova mogu svoj kapacitet nadopuniti dodatnim kapitalom. Dakle, da postupno smanjuje se broj loših kredita, neprihodujućih izloženosti. Mi smo i objasnili bankama što od njih očekujemo i da je to onaj put koji trebaju primijeniti i to već sada i vidjet ćemo iz godine u godinu kako mi pratimo situaciju kako i vidimo da se bitno smanjio broj loših kredita. Prema tome to je postupno provođenje ovog adenduma i to na taj način da se postupno smanjuje broj loših kredita jer se koristi imovina kojom su osigurani. A moje pitanje je išlo i na manju manje značajne banke, šta će s njima biti na manje entitete, kako ćete sačuvati manje banke i financijske institucije. Naravno, i mislimo da će kod njih isto tako proporcionalno primijeniti sve te mjere nacionalne nadzorne, e, nadzorna tijela. Naravno, tu će biti malo kašnjenja u odnosu na ove velike sustave koji se na europskoj razini rješavaju. Dakle, ovo, ovaj paket i ovaj addendum našim e, uredbama, dakle ovaj paket za rješavanje loših kredita se na isti način primjenjuje de facto i na velike i na male sustave, na velike i male banke i ostale financijske kreditne institucije ali onda u drugom koraku, naravno ovisi o tome što mi smatramo korakom u toj proceduri, će se opet i kod njih primijeniti to da se oni smanji njihov broj, odnosno da se ukoliko se može uzme imovina kojom su osigurani krediti, a da se pritom da se pritom e, te ta poduzeća ako ikako moguće sačuvaju. Naravno, onda postoji i EDIS, dakle naša zaštita štednih depozita koja isto mora biti uzeta u obzir, tako da se, zato i govorimo o postupnom stanju da banke ne bi kompletno svoj kapital na to istrošile, na loše kredite, a gdje će biti štedni ulozi onda. Sada, ovo drugo što ste pitali, mandat e, Središnje banke E, se ne zapravo ne proteže i na područje kaznenog prava. A ovo o čemu ste govorili, istraga E, svih banaka i dakle ne samo nadzor nego istraga protiv banaka koje su sudjelovale u kum ex skandalu i dalje hrabro izbjegavale praćanje poreza to sad spada već u kazneno područje. Prema tome, mi to ne možemo, nemamo za to mandat, ali šta radimo? Mi pružamo informacije koje su potrebne iz našeg nadzora i ostalo i zatim ako postoji neka osnovana sumnja mi dajemo ponovno, alarmiramo na adekvatna tijela i na adekvatne vlasti o tome i govorimo da postoji osnovana sumnja da je došlo do kaznenih radnji koje su počinjene i onda im dajemo adekvatne informacije. Ali mi kao mi, Europska središnja banka ili naš nadzorni mehanizam mi apsolutno nemamo ingerencije da pokrećemo kaznene postupke. Mi možemo samo europskom ili nacionalnim državnim odvjetnicima dati adekvatne informacije, upozoriti ih, alarmirati ih i kasnije pružati ostale podatke kako bi se to eventualno istražilo i eventualno procesuiralo. Hvala lijepo. A što se tiče zaštitnog mehanizma i stupa jedan, kako to ide, na, kako će se to primijeniti na mala poduzeća i na male banke i ostale, da se one da se one sačuvaju ako je ikako moguće. Dimitres, ali o tome ćemo još jednu posebnu raspravu voditi. Dimitres Papadimolis, izvolite. Hvala lijepo. I ja mogu reći u ime svog kluba zastupnika i u vlastito ime naravno Mogu vam reći veliko hvala na vaše e, ovoj sjajnoj suradnji koju smo imali i na velikom poslu kojeg ste odradili, a pogotovo na svemu što ste, u čemu ste pomogli našem odboru i što ste s nama zajedno radili. A sada moram reći da ne mogu da ne primijetim kako je proteklih godina tijekom vašeg mandata došlo do ogromnog smanjenja bankovnih izloženosti i rizičnih pozicija općenito rizika. I međutim, čini mi se da nije bilo nikakvog bitnog e, koraka prema onom uzajamnosti, pretvaranju rizika u onu zajednički rizik kojim svi uzajamno mutualiziranje, dakle rizika ga snosimo. I čini mi se da jednostavno čak ni konzervativci evropski nisu baš bili tome skloni. Ali EDIS se mora pomaknuti, to bi bio jedan sveevropski plan za osiguranje depozita, štednih uloga. Prema tome, tu se mora ići dalje sa tim poopćavanjem, mutualizacijom rizika i izloženosti. I kako ćete savjeti u vezi s tim dati svom nasljedniku? A sada sljedeće, da se ne vraćam na ono što je rekao kolega Gigot, međutim problem ostaje veliki kum ex skandal. Dakle, javnost i općenito naši građani i e, porezni obveznici su okradeni, opljačkani su im desetine milijuna eura i to sve lijepo fino ispod radara, ispod onog radara koji se nadzora kojeg vi provodite. Prema tome kako da se sada bavimo s tom crnom rupom? Nije sad samo da se daje informacija i ukratko brifiraju različiti odbori u parlamentu. Kako ćete zapravo sa tim ilegalnim e, poslovanjem koje prolazi ispod radara i ispod zapravo e, onog što zakon propisuje, jer to su vrlo komplicirani planovi kako oni zbune fiskuse, odnosno porezne službe pojedine države i na kraju ne plate poreze, kako ćete to rješavati, kako ćete to opravdati pred javnošću. Recimo u moje zemlji, recimo naša Grčka nacionalna banka rekla sve što se treba učiniti da se takve strane spriječe. Međutim, e, kako je vaše mišljenje o tome generalno i što mislite kako se to može s obzirom na dužni nadzor koji ste vršili općenito opravdati? Što se tiče Edisa i da kažemo mutualizacije ili pretvaranje rizika u zajedničku uzajamnu stvar, mislim da na svakom sastanku Evropljana na kojem se pojavim, Edis bi se trebao tematizirati i zapravo nametnuti jer to je ono što će smanjiti rizike i mislim da moramo raditi na napretku Edisa, već su neke recimo stvari napravljene. Ja sam uvjeren da će moj nasljednik nastaviti raditi na Edisu no na krajnjoj, u krajnjoj liniji, na kraju koncu je odluka o tome da EDIS počne funkcionirati kao sveeuropski plan za osiguranje depozita, pri čemu se dakle onda rizik za te banke preuzima kao zajednička europska strana, se mora donijeti na političkoj razini. Prema tome tu mora biti političke volje na najvišoj razini Evropske unije. Ali Mislimo da je, mi svakako poduzimamo mjere koje možemo čisto operativne vrste da budemo spremni kad ta i ako da politička odluka dođe. Što se tiče kažnjavanja ili penaliziranja za sve ove e, stvari koje su se dogodile u okviru kum ex skandala. Dakle, biti porezni kontrolor ili to vam je vrlo tehnički posao, a mi to ne radimo u Europskoj središnjoj banci ni u našem nadzoru. Mi ne regrutiramo, ne zapošljavamo ljude koji se tim bave. E, kao što znate, mislim da su to najbolje zato financijski revizori koji se bave specijalnom forenzikom i istraživanjem takvih stvari koji to mogu razotkriti. A ako mi sumnjamo da postoji nešto što je vjerojatno kazneno djelo, onda se mi, kao što sam već rekla, pobrinemo za to da se te podaci dostave poreznim financijskim vlastima, fiskalnim tijelima, dakle, i to se već više puta dogodilo i otkad sam na ovom mandatu, a i u mojoj prethodnoj poziciji. Mi smo već vidjeli i posumnjali da se neke e, krive stvari ili kriminalne stvari događaju u nekim bankama, da se koriste različiti mehanizmi koji nisu baš usklađeni s europskim propisima. I mi smo onda za to alarmirali nadležna tijela. Što se tiče kum ex skandala, to je dakle one informacije koje mi preko e, nacionalnih nadzornih tijela prenosimo na nacionalne vlasti i vlade to je sve što možemo učiniti i ono kad nas parlament pozove da im dajemo e, informacije u skladu s onim koliko mi znamo, ali nije na nama. Inače ja znam da se nešto događa. Nisam još dobila kad sam naime s kolegama u Grčkoj središnjoj banci razgovarala znam da se onda tamo nešto događa, ali to je trebalo držati u diskreciji, nije trebalo tako brzo procuriti kako je procurilo. Oni nisu imali jednostavno dovoljno vremena da nas uopće upute u sve to što se zbiva, ali koliko sam shvatila, možda je u pitanju sustav u kojem bi banke imale mogućnost da onaj dio svojih neprihodujućih e, izloženosti ponude različitim poduzećima, fondovima za upravljanje imovinom koje koji bi onda mogli preuzeti te loše kredite, a za uzvrat bi onda dobili naravno stanovite e, stanovite benefite koristi od bitke kod oporezivanja ili kod recimo daljnjeg dokapitaliziranja nekih stvari koje su preuzele i započeli sa ovim lošim kreditima ili čak sa recimo nekom imovinom kojom su oni bili osigurani. I onda oni mogu dakle nastaviti raditi sa tom imovinom koja je bila kao osiguranje za te kredite, a zato će za uzvrat dobiti porezne popuste i druge neke poticaje od država i to je takav plan da bi na taj način sačuvali što je moguće više privrednih organizama e, i a opet riješili, razriješili, oslobodili banke tih velikih tereta loših kredita. Međutim, to je cijeli jedan plan koji još nije dovršen i ja kad budem dobila dalje detalje iduće vrijeme što god prije ih dobijem, to ću vas o tome obavijestiti, ali za sad je to procurilo, a stvar nije gotova. E, hvala vam na riječi. I ja sam htio čestitati e, gospođe Nui na njezinim naporima i doprinosima u novom mandatu. Dvije stvari me zanimaju. Jedno je u vezi talijanskog bankarskog sustava. Meni se čini da tu postoji stanoviti antagonizam između Rima i Brisela i mislim da će to barem držati, ostati na snazi, neće popustiti barem do europskih izbora. I čini mi se da Brisel e, odgovara na razne načine Italijanima. Ali kako je sad vaše mišljenje? Bankarski sustav Italije, da li je dovoljno otporan da izdrži 6, 7, 8 mjeseci recimo političkog E, antagonizma ili ovakvih ekonomskih bura i e, nemira koji se događaju takvih potresa. To me zanima, što mislite? I drugo, kad čitamo Financial Times, čini se da je ovaj dan skandal, ujedno i skandal njemačke banke, Deutsche Bank. Pa me zanima šta je e, tu otišlo u krivo. Danska je vjerojatno isto iza toga stoji njemačka Deutsche Bank DB. I šta mi mislite o tome do kojih razmjera će se to proširiti, što će se s tim dogoditi? Dakle, prvo u odnosu na talijanski bankovni sektor, tu naravno, tu izgleda postoji nekakvo tržište za njih i što se tiče sada fiskalnih ciljeva talijanske vlade, i mi smo i njihovih akcija prema agencijama za procjenu, rejtinga vidjeli smo dokle je to došlo i posebno koliko su recimo snizili rejting e, Italije nakon ovih svih političkih e, da kažemo e, smjena i uzbudljivih događaja. Ja ne mislim da je to još doseglo razinu gdje bi to postala tako ozbiljna stvar koja bi mogla uzdrmati kompletno i uništiti talijanski bankarski sustav ovo što se još sad događa i rating sustavi i političke da kažemo stresovi i nemiri u Italiji ali naravno ne možemo garantirati šta će biti u budućnosti ja osobno mislim da su talijanske banke jako puno truda uložili da počiste svoje bilance da poboljšaju svoj način poslovanja, svoj biznis model i da povećaju svoj kapitale, sve zaštitne slojeve i mislim da je to bila jedna logična posljedica svih onih političkih rasprava ostalom koje su se u Italiji vodili u zadnje vrijeme i cijela ova situacija ogromnog javnog duga. Ali, kao što kažem, tu se i dalje vode političke rasprave i mi smo, mi jedino što možemo svemu tome učiniti je da i dalje držimo fige kako bi i nadat se da će se banke i dalje dobro, dobrim putem kretati prema zdravijim bilancama i boljoj situaciji opremljenosti kapitalom i likvidnošću i mislimo da su za sada pokazali na stres testovima dobre rezultate i možemo se samo nadati najboljem i da će taj bankovni sustav to preživjeti. Više, puno više od toga vam ja ne mogu reći. A što se tiče danske grupe i ovo što ste pitali, kad god otvorite novine, vidite nova otkrića i vidite da ima novih razvoja. I danska nadzorna tijela je obratila se Europskoj središnjoj banci i objasnila nam te neke razvoje i njihove strahove, ali mislim da su u cijelosti svjesni tih koliko osjetljiva ta situacija i čine sve što mogu da e, razriješe to stanje. Ja sam isto čitala iste novine i svaki dan ih čitam, ove koje ste spomenuli i ja ne volim kad vidim banke koje su pod nadzorom, da se o njima piše u tim novinama, pogotovo ne u takvom kontekstu, ali činjenica je da se piše, a sad ne znam da li je baš sve istina što se tu navodi. Međutim, činjenica jest da nema tako puno bank, banaka koje rade sa, korespondiraju sa bankama u Baltičkom prostoru, mislim da je to Danska banka, onda Švedska, Skandinavija i mislim da su to glavne banke koje zapravo rade korespondirajuće poslove sa Baltičkim republikama. Ali nadajmo se da će ove štete koje nastaju biti što je manje moguće. Thank you. We keep crossed. Hvala vam da svi ćemo držati palčeve. Da, dakle, da će sve stvari koje su posljedica tih neodgovornosti se na neki način riješiti. E, Kostas Mavridis. Hvala gospođo i Mislim da ćete trebati staviti slušalice. Osim ako ste umeđu vremenu naučili grčki. Ne, nažalost nisam. Francuzi su jako loši što se tiče učenja stranih jezika, kao što znate. Kao prvo, ja vam se isto želim zahvaliti na odlično obavljenom poslu i zaista vam želim puno uspjeha u vašem budućem radu. Budući da je ovo posljednje saslušanje, neću se fokusirati na pitanja vezana za Edisa zato što mislim da su drugi već e, dosta to razradili, no dijeli mišljenje da trebamo krenuti dalje sa neutralizacijom rizika. No, ipak e, htio bih se fokusirati na nenaplative kredite. E, gospođo Nui, posebno bih se htio fokusirati na Cipar. Od našeg posljednjeg sastanka do danas druga najveća banka na Cipru zatvorila vrata. To nije bila vijest, nije, ni mediji nisu o tome izvještavali. Radi se o e, Cooperative Bank, znate o kojoj govorim, zato što je bilo puno nenaplaćenih kredita. Imam nekoliko konkretnih pitanja vezano za to. Jeste li vi informirali ministra financija o problemima s koje koji postoje u toj banci, je li izvršen pritisak, jeste li bili svjesni da uprava e, koja je vodila tu banku e, ima problema i da su svi imenovani na političkoj osnovi. Dakle, radilo se o političkim imenovanjima. Po meni su e, kamatne stope na ove kredite koji nisu bili naplatili su predstavljali određeni profit za banku. I na kraju, vezano za tu banku, želim reći da je jedna kompanija koja nema, nema nikakve transparentne procedure, Altamira, je e, dobila sve te nenaplative kredite da se s njima nosi i na osnovu rezultata možemo reći da su oni zaista bili izvanredno neuspješni. I na kraju još jedno pitanje koje je nevezano za ovu temu. Svi mi koji vjerujemo u Europu kao instituciju, mi smo čekali da e, nadzorni mehanizam koji postoji izvrši određeni pritisak. I ako hoćete, banke su zlo upotrebljavale ili e, pogrešno primjenjivali europske direktive i mi očekujemo da ćete vi i dalje nastaviti igrati tu ulogu i vršiti pritisak na ta tijela. Hvala. Uh, Hvala. Da. Banka je zatvorila vrata i došlo do spajanja sa drugom bankom na Cipru. Ne mogu komentirati o tim pojedinačnim slučajevima, ali mogu reći ovo. Kao prvo, radi se o banci koja je bila u krizi i prije nego što je jedinstveni mehanizam nadzora preuzeo kontrolu nad time. Znači imali su zaista ogromne naplative kredite i tek nedavno je ona došla pod nadzor ovog našeg mehanizma, dakle godinu dana prije nego što je SSM preuzeo odgovornost za nadzor. Tako da zbog eh, razine te izloženosti nenaplativim kreditima banka je trebala i kapital kako bi eh, mogla eh, izvršavati svoje obveze, ali također i neka stručna znanja iz bankarskog poslovanja jer se radilo o jednom kompleksnom e, zadružnom mehanizmu, radilo se dakle o kooperativi i tu je bilo zaista veoma kompleksno poslovanja. I naravno mi smo sa ciparskim vlastima o svemu tome razgovarali i sa Središnjom bankom i sa ministrom financija i moram reći da smo s njima jako lijepo surađivali. Dakle, sve ciparske vlasti su lijepo surađivale s nama i oni su shvatili što to je to što nas brine, dakle da banka ne samo da treba kapital, nego i ta stručna znanja kako bi mogla riješiti te probleme koje su zaista trebali najkvalitetniji bankarski kadar i u tom kontekstu je banka pokrenula proces privatizacije u rujnu 2017. i nadamo se da će sada dobiti i stručna znanja i kapital iz tog procesa. Nažalost, situacija sa likvidnošću u banci se krajem 2017. rapidno pogoršala i to je zaista izazvalo zabrinutost. O tome se izvještavalo u novinama e, na Cipru, posebno tijekom e, izbora. predsjedničkih izbora. U velikoj mjeri se razgovaralo upravo o toj temi i na kraju tog procesa privatizacije jedna banka, Hellenic Bank, je e, dala najbolju ponudu za preuzimanje portfelja i također i ovih nenaplativih kredita. Mislim da se mi je ova promjena vremena uzrokovala prehladu. Tako da mislim da je e, Hellenic Bank zaista dala jednu vjerodostojnu ponudu, imali su kapacitete za preuzimanje, a sada imamo situaciju da je došlo do spajanja tih dviju banaka i onda je banka sljednik e, te Cooperative Bank dobila licencu i onda su nenaplativi krediti prebačeni na tu kompaniju za utjerivanje dugova. I mislim da u biti je to vjerojatno bio najbolji ili najmanje loš ishod zato što je ta banka izašla s tržišta na jedan uredan način i došlo je do pozitivnog ishoda koji je također doveo i također do konsolidacije, do rješavanja nekih e, dugova i većina e, tih nenaplativih dugova više nisu u bankarskom sustavu nego su u toj kompaniji za upravljanje e, imovinom i Hellenic Bank sada ima jednu kvalitetnu osnovu za robusno poslovanje u budućnosti. Ono što je također veoma pozitivno je da smo imali izvanrednu suradnju sa svim akterima u toj operaciji sa ECB, Europska komisija, jer eh, je opća uprava za tržišno natjecanje nadzirala tu situaciju. Imali eh, smo također suradnju i sa Ministarstvom financija, Središnjom bankom i jedinstveni odbor za e, sanaciju je također tu bio uključen, mada to nije bilo u skladu sa BRD-om. Radilo se naprosto o privatizaciji. Devet minuta, devet minuta stvarno puno. Moram, Također molim gospođu Nui da prokomentira o nefer ilegalnim uvjetima e, za banke u Cipru. Ja ne znam ništa o tome, ja ne znam što imate na umu. Da smo našli išta ilegalno na Cipru, mi bismo o tome odmah izvijestili vlasti, tako da ne znam o čemu pričate. Hvala, Danuta Hubner. Hvala gospođo. I ja također se divim e, onome što ste vi napravili. Zaista e, vi radite na jednom krucijalnom području gdje je veoma bilo važno provesti reforme nakon krize. Neću vas pitati o činjenicama jer mislim da ste na našem zadnjem e, sastanku to iznijeli, ali zanimaju me vaše prosudbe, vaše iskustvo. Ali jedna stvar o kojoj nismo razgovarali E, odnosi se na reviziju, znači audite tih e, mehanizama. Imamo Europski odbor e, ravnatelja revizorskih tijela u, dakle, na razini Europske unije i na nacionalnim razinama. Oni su dali izjavu gdje su iznijeli, evo još jednom da kažem, jedno upozorenje zbog toga što dolazi do tog jaza u reviziji. Oni kažu da puno tih nadzornih funkcija je sada prebačeno na SSM, a istovremeno ako gledaju koji je mandat e, Europskog revizijskog suda vezano za SSM i koji su mandati nacionalnih revizorskih tijela što se tiče nadzora nacionalnih e, banaka, vide da tu dolaze do jednog e, nesklada i da tu ima cijeli niz mjera koje bi trebalo poduzeti. No sa vašeg stanovišta, što vi, kako vi gledate na to pitanje? Da li taj jaz doista postoji i vidite li vi neku potrebu da se tu nešto učini kako bi se situacija poboljšala? Dakle, kapacitet e, tih europskih i nacionalnih revizorskih tijela da bolje se da bolje uklope e, kapacitete koje imaju. Drugo pitanje se odnosi na to da mi već dosta dugo radimo na jednoj stvari i nadamo se da ćemo uskoro ući u trijalog sa vijećem. E, radi se dakle o e, reviziji Emira 2 i gledali smo vaša iskustva i tu smo uveli jedan element sustava. Dakle, u ESMI ima jedan odbor koji će predlagati nacrte odluka koje će se onda usvajati ako osim ako ne bude onaj postupak e, prigovora od strane nadzornog odbora. Moje pitanje je jeste li zadovoljni sa tim postupkom, e, dakle onaj non-objection procedure vezano za SSM? Imate li kakvih ideja kako bismo mogli to poboljšati? Hvala. Pa što se tiče ovog prvog pitanja, hvala vam na njima. E, što se tiče prvog pitanja, dakle mandat e, revizorskih sudova u europskim zemljama, da li bi to mogle zazvati te jazove? Mi, mi smo to zapravo proučili u e SB-u i rezultat tog istraživanja je da mandat nacionalnih revizorskih tijela se u velikoj mjeri razlikuje od zemlje do zemlje. Kao prvo, imamo jednostavno, jednostavno mogućnost da revizorska tijela e, vrše tu reviziju. Dakle, to ne postoji u većini jurisdikcija, to ne postoji. U nekim od jurisdikcijama mandat e, državnih revizora je ograničen samo na e, reviziju financijskog upravljanja sa javnim fondovima, javnim sredstvima. Nadalje, ako država članica odluči da svoje NCA podvrgne e, reviziju od strane Nacionalnog revizorskog suda, e, zakonodavstvo Europske unije omogućava ili ne obvezuje državu članicu da omogući da NCA e, Državnom revizorskom sudu dostavi povjerljive podatke. Dakle, u svakom slučaju pravna služba ESB-a je zaključila da je sve u redu, odnosno da ta izjava e, ne odgovara stvarnoj situaciji. Što se tiče ostalog dijela, mi Europskom revizorskom sudu dajemo informacije koje su im potrebne kako bi revidirali djelovanje Europske središnje banke, jer to omogućuje osnivački ugovor. Ja shvaćam da je to nešto što je jedinstveno za ESB e i da e, oni nisu na to navikli, ali mi dajemo sve potrebne informacije u tom smislu, zato što smatramo da nije legitimno da se EKA e žali kada ne dobiju informacije koje su izvan mandata i revizori i entiteti koji su podvrgnuti reviziji trebaju imati te informacije. Što se tiče Emira 2, Točno je da u kontekstu Brexita treba na vrijeme usvojiti EMIR 2, jer izmjene i dopune članka 22 eh, će prije Brexita omogućiti da tijela u Europi imaju odgovarajuće instrumente da riješe problem eh, do kojeg će doći kada dođe do tih sistematskih eh, CCP-ova iz Ujedinjene kraljevine. Što se tiče korištenja ovog non-objection procedure, vi ste vidjeli kako to izgleda, je li ta procedura nešto što je uspješno se pokazalo. Da budem sasvim otvorena, ne znam kako to funkcionira u drugim institucijama. Tako da bih ja rekla da, zašto ne, ali istovremeno to nemamo jamstva da je to zaista najbolja e, stvar. Nemam naprosto dovoljno znanja para Pervanš Pervez. Mm, madame Nui, sve u svemu nismo puno govorili ni o Brexitu, što je normalna stvar, jer vi niste odgovorni za cjelokupno unutarnje tržište, no ipak Imajući na umu da će doći do tog, e, vjerojatno doći do tog razvoda, ne brinete li se možda za ono što ste u biti rekli, da je bankovni sektor bolji, da je otporniji, ali jedan dio bankovnog sektora smo dosta zanemarili, a to je paralelni sustav, e, bankarski sustav, dakle shadow banking i kako, kako to ocjenjujete. Zatim, odgovorili ste mi govoriš da ste mislili da ima manevarskog prostora glede profitabilnosti banaka. Sjećate se da smo hmm. na početku mandata imali prijedlog pod imenom BSR. Nekolicina nas je dala doprinos uništenju istog. Dakle, kako napraviti valjanu bankovnu arhitekturu u Europskoj uniji, jer vidimo ako se napadne jedan model koji je na snazi u jednoj od država članica, ne može se to ostvariti. I evo treće pitanje. U aferi Banko Popular e, se vidjelo, barem smo stekli taj dojam, dakle u slučaju rezolucije ili e, situacije banke koja može propasti ili koja će vjerojatno propasti, pitanje prenosa informacija između vaše inf form institucije i one kojom predsjeda Elke kuning I tu ima manevarskog prostora. Dakle, kako vi to ocjenjujete? Možete li nam odgovoriti na to pitanje? Hvala. Da, ovaj shadow banking, alternativno bankarstvo, brine nas eh, to što postoji. Dakle, te aktivnosti slične bankarskim koje nisu pod kontrolom i koje bi mogle imati taj efekt preljevanja. Komisija je predložila jedan paket koji je trebao riješiti taj problem shadow bankinga, no nismo vidjeli neki napredak na tom planu i šteta je. To je sasvim sigurno da nije postignut napredak. Imali smo izjave e, potpredsjednika SBA gdje on e, rekao da je e, zabrinut što se tiče nekih fondova, uloge nekih fondova i mogu se stvarno složiti s time. On je zadužen za financijsku stabilnost na korist monetarne stabilnosti i ja ću vrlo brižljivo pročitati sve ono što će SB proizvesti u tom smislu. I moji ljudi su mi pokušavali pomoći da e, shvatim što zapravo znači taj BSR. Znači to je reforma e, bankovnog sustava nakon e, odvajanja mi mislimo da ima jedna stvar o kojoj nitko ne govori, a to je stvaranje tržišta u Europi. E, trgovanje pod e, markom je apsolutno nešto što se smije. E, trgovanje, dakle ono što se zove proprietary trading, to je definitivno moguće jer to je dosta jednostavna stvar, no u Europi gdje uglavnom e, banke e, financiraju gospodarstvo do 70%, čak i za financiranje tržišta i tu e, banke imaju veliku ulogu dakle u stvaranju tih tržišta tako da je cijela ta stvar dosta komplicirana, možda čak i nemoguća. i ako imate s jedne strane znači stvaranje tržišta i trgovanje za vlastiti račun, proprietary trading, a s druge strane imate tradicionalno komercijalno bankarstvo, onda zaista te neke stvari treba razlučiti. Vidimo u mojoj zemlji, govori se o tome da novi politički akteri žele imati rigorozni e, okvir Dakle, vidimo da tu imamo taj e, zakon Glass-Steagall i tu imate reformu gdje se zaista treba doći do određene razine trgovanja na vlastiti račun, a s druge strane imamo stvaranje tržišta. Mislim, imamo tu različite okoliše. I uglavnom banke financiraju gospodarstvo u Europi. Mislim da u tom kontekstu to nije moguće. I i mislim da je ta, ta odvojenost je bila ograničena i što se tiče ovog rizičnog kapitala za banke, tu imamo kompleksnost je smanjena tog trgovanja na vlastiti račun. Dakle, no, svakako u jednom momentu će se taj apetit za kompleksnim bankarskim operacijama vratiti, jer to je veliki izvor profita, no u ovom momentu to ne postoji. Što se tiče suradnje sa SRB-om, po mom mišljenju, ona je zaista najbolja moguća. Ne vidim što bih tu mogla poboljšati. I objasnit ću zašto. Kao prvo postoje nešto što vi možete učiniti za mene. Mi smo promatrač, član u e, odboru SRB-a. Oni nemaju mjesto na SSM-u. Dakle, moramo se pobrinuti da ona ima pristup svemu. i mi ono što mi ne možemo učiniti, ne možemo mijenjati ili ponovno sastavljati odluke o bankama koje su, za koje postoji velika vjerojatnost da će propasti. I bilo bi bolje da se sve napravi unaprijed ali mi to ne možemo učiniti, to bi svima bilo praktičnije. Ali zašto? Zato što bi to bilo naravno izuzetno opasno, zato što tu imamo neke slabosti da počnemo sastavljati te odluke i da se onda one počnu odašiljati naokolo, a gdje smo u situaciji gdje bi bilo možda pametno početi razmišljati da će nam jedna takva odluka trebati mi obično Kenig to dostavimo prije nego što e, to e, damo ovom nadzornom odboru, upravo zato e, da bi na neki način točno znali kome se to odašilje i eto, radimo samo to. Mi dijelimo informacije, puno toga. Mi smo memorandum o razumijevanju već jednom podvrgli reviziji i kada smo u kriznoj situaciji svi jako lijepo surađuju stalno. Jer mi znamo da je ovo nešto ozbiljno i znamo da ne postoji opcija pogreške i slabosti. Proces mora biti apsolutno korektan i svi moraju imati adekvatne informacije kako bi mogli donositi odluke. Dakle, osim toga da Elke dobije mjesto na SSM-u, što bih ja podržala. Ne vidim druge mogućnosti. Hvala vam, Danuta Hübner, izvolite. Hvala gospođo. No i vjerojatno se sjećate da ste tijekom svog mandata da je jedna od velikih rasprava bila nacionalne diskrecijske oblasti i često ste govorili dakle da to predstavlja veliki izazov za vas. No, Također vidimo da postoje razlike među državama članicama glede načina na koji provode regulativu i načina na koji prenose svoje zakonodavstvo naše direktive iz različitih e, područja i vidimo također da su nacionalna tijela često analiziraju, e, bave se istim stvarima, ali na različite načine. Dakle, te dirigentnosti mogle bi E, ishod su nacionalnih opcija i diskrecijskog prava. Dakle, moje pitanje je kakve preporuke biste dali osobi koja bi trebala preuzeti vaše mjesto u narednim godinama? Dakle, što se može napraviti kako bi se smanjila ta, smanjile te razlike u različitim područjima? Naime, već ste ranije govorili o fragmentiranosti općenito u Europi, Dakle, što se dodatno može napraviti u Europi kako bi se smanjili ti izazovi? Čujte, nacionalne opcije uskladili smo njihovu provedbu u SSM-u, a to je bio moj cilj. Dakle, da imamo jednaka pravila za sve glede istih e, iste regulative o nadzoru SSM-a. Dakle, to je legitimno i htjeli smo imati i E, schemu za pologa isto tako. Dakle, uskladili smo sve sem jedne, a to je danski kompromis o postupanju prema osiguravateljskim društvima, a za druge ne možemo ništa napraviti jer su oni ovise o nacionalnim zakonodavcima. Dakle, moj savjet, ukoliko biste pristali na to, bio bi da im se da ih se preda nacionalnim nadležnim tijelima, a ne zakonodavcima, što bi značilo dakle, da ih se prepusti u ruke nacionalnim supervizorima. Tada bismo imali jedinstven način za te nacionalne opcije unutar SEMA, dakle bolje pravila, više jednakosti za sve, ne znam, evo nadam se kao supervizor da će to biti maksimalno rigorozno, ali treba ćemo se zadovoljiti s onim čime će se zadovoljiti i članovi. No, u svakom slučaju, predavanje supervizije nadzora nacionalnim kompetentnim tijelima i provedbe ovih opcija njima, ne ovim drugima, to bi već bilo dobro. Jer e, isto tako i za odricanje na primjer, postoji mogućnost da se SSM odrekne e, određenih e, internih likvidnosti u okviru ssm no to je samo kap u moru zbog e, toga što imamo gornju granicu za izloženost, a odustajanje od tog pravila je nešto što je u rukama nacionalnih zakondavaca. Sad, naravno, ako skupina želi pružiti e, podršku likvidnosti i interese sem skupinama, onda preko toga dođe dakle, pravilo o ograničenoj e, eksponiranosti i ne može se daleko ići. To je nešto je komisija napravila i pokušala riješiti, ali u svakom slučaju ova velika, pravilo velikoj eksponiranosti i likvidnost e, su dosta, a ako želimo konsolidaciju prekograničnih pravila, to je sigurno nešto što je jako potrebno. Evo, da li sam nešto propustila? Ne, u redu. Hvala najljepša. Ja za kraj iskoristit ću priliku za zadnje pitanje jer vidim da je vaš mogući nasljednik tu, jer evo, vi ste već rekli puno važnih stvari za mogući plan rada, ali ako imate neke dodatne preporuke za e, svog nasljednika u upravljanju ovako kompleksne mašinerije kao što je SSM, slobodno to recite, plus imao ste i komentare s kojima se potpuno slažem. Glede e, tržišta obveznica i Italije, to su brige za sve nas. Dakle, evo svi držimo fige Slažem se tako i s onim što ste komentirali i rekli jako dobrom obavljenom radu i hvala vam na vašem postreku za SSM i smanjenju rizika i sve u svemu glede likvidnosti banaka doista se puno toga napravilo. Izvolite, imate zaključnu riječ. Hvala vam, pa čujte što se tiče savjeta za nasljednika, pa u svakom slučaju da provodi najbolju moguću praksu nadzora gdje god e, u Europi i onkraj no, raditi na SRB-u, surađivati s svim europskim institucijama, to je jako važno. Tu je EBA, SRB, EU komisija, dakle to su sestrinske na svoj način institucije koje pokušavaju raditi zajedno za Europu i europske ideje, ideale. Ja sam dugo radila za Europu i htjela bih dodati malo i snage bankama. Ponekad eh, dijalog eh, o nadzoru je zanimljiv, dakle moramo biti jaki kako bismo odbranili svoje argumente. U svakom slučaju želimo da ostane u dobrog zdravlja jer ima puno posla, ali osobu znam i znam da je radoholičar, tako da nema sumnje eh, i nema problema. Što se tiče italijanskih banaka, mogu reći da sam jako zadovoljna jer su italijanske banke uložili veliki napor kako bi popravile svoju situaciju, što je jako korisno sada. I doista nismo vidjeli nikakve negativne posljedice za sad, mislim posljedice eventualne sadašnje situacije niti pred takanje, preljevanje na susjedne države ili druge države. Nadam se da će tome tako ostati jer bilo doista šteta vidjeti sav uloženi trud da propada. I nadam se doista da to neće biti slučaj. I mi se nadamo, gospođo Nui. Evo, vidjeli ste, svi su u klubu zastupnika i sigurno govornici su vam čestitali srdačno. Dakle, hvala vam još jednom na vašem e, trudu i radu i mislim da vam možemo zapljeskati. Uh, Također sam na početku rekao da želim ponoviti našu zahvalnost. Doista iznimno cijenimo vaš dosadašnji trud vi ste izgradili dio povijesti u europskim integracijama jer izgradnja SSM-a bila je doista nevjerojatan rad i vi ste to učinili učinkovitim i to je doista ogromno ostvarenje koje treba trajati koje će naći svoje mjesto u povijesnim udžbenicima. Budućnost će nas e, suditi, ocjenjivati, ali mislim da mi kao tim da smo jako dobro radili na tome svemu i e, hvala vam, bili ste dio tog ima i hvala vam na izvrsnoj suradnji s Europskim parlamentom. Ta suradnja je bila uvijek jako pozitivna i učinkovita. I kada smo imali neslaganja, uvijek su rasprave bile konstruktivne. Mislim da je ovo dobar primjer prava uspješnica i nadam se da ćemo moći nastaviti surađivati s vašim nasljednikom e, na isti način i s istim poštovanjem prema Europskim parlamentom. Hvala vam. Hvala vam. I proslijedit ću osoblju u Frankfurtu i u nacionalnim naloženim tijelima vaše tople riječi. Hvala. Napravit ćemo stanku dvije minute, onda se e, vraćamo dnevnom redu. Okay, let's start this new point in our agenda. Možemo nastaviti s dnevnim redom. Dakle, kao što vidite, imamo javnu raspravu sa predloženim kandidatom za e, mjesto predsjednika nadzornog odbora jedinstvenog nadzornog mehanizma. Dakle, evo imamo dobar kontinuitet u temama. Dakle, tu je Andreja Rija, kojeg pozdravljam kao što znate, 7. studenog e, upravni odbor ECB-a nakon što je čuo nadzor, e, nadzorno tijelo predložio gospodin Andriju da preuzme mjesto gospođe i u svojstvu predsjednika nadzornog odbora ECB-a od 1. siječnja 2019. na petgodišnji mandat. Dakle, želim pozdraviti gospodina Andriju koji trenutno e, radi u svojstvu europskog tijela za nadzor Europskog bankovnog nadzornog tijela. Dakle, za ovako mjesto se e, nakon prijedloga Europske središnje banke i potvrde Europskog parlamenta imenuje osobe koje imaju odgovarajuće iskustvo. Dakle, ovo saslušanje je važno dijelom je postupka imenovanja jer nakon toga će se glasati. Uh, Kao što znate, parlament uh, je u prethodnim koracima ovog postupka sudjelovao. Dakle, naravno, želim zahvaliti gospodinu Enri i svim kandidatima koji su bili uvršteni u uži izbor, koji su jako kvalitetni kandidati naravno. Dakle, jako nam je drago što ste tu, gospodin Rija. A sada vam predajem riječ za uvodno izlaganje. Izvolite. Najviše hvala predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti upravnom e, tijelu ECB-a i koordinatorima ekona koji su, koji su sudjelovali u postupku odabira kandidata na povjerenju koji su mi ukazali velika čast to što je moje ime rame uz rame sa drugim e, uvaženim kandidatima i doista sam ovdje ponizno pred vama. Dakle, želim e, vam reći koji su po mom mišljenju glavni prioriteti rada za narednih pet godina. Prvo, zaključivanje bilance plaćanja banaka i njihovo e, čišćenje. Dakle, tu moramo imati nadzornu politiku, vršiti pritiske na banke jedno po jedno kako bi se naj velikom brzinom riješilo to pitanje što, prije banke, što prije banke budu e, se riješile nasljeđenog rizika, bolje će i brže njihovo gospodarstvo krenuti naprijed. Zatim drugo, e, bankovna integracija i dijeljenje rizika s privatnim sektorom. Bankovni sektor funkcionira kao amplifikator šoka, a ne štit od šokova. Dakle, razina e, stope dijeljenja rizika s privatnim sektorom je bila nedostatna. ECB sustavno e, to zahtjeva od e, svih banaka. No obuhvatno djelovanje od E, su zakonodavaca je nužno ako želimo da bankovna unija bude prava jurisdikcija za bankovni sektor. Dakle, ova dva prioriteta, integracija i čišćenje bilance plaćanja, bili elementi prave bankovne unije, ali su isto tako i egzistencijalni izazovi za ovaj projekt. Uvjeren sam da bankovna unija neće preživjeti ukoliko sljedeću krizu, ako se i dalje budemo bavili sljedećem e, loših, e, loše kapitala iz prethodnog razdoblja. Treći prioritet e, jeste priprema sve veće relevantnosti tržišta i rizika normalizacija, interesne stope stope će povećati volatilnost, a tržišni rizici trebaju stupiti na snagu ako imamo velike rizike u makovnim praksama. Isto tako, e, postoje signali da investitori ne doživljavaju euro područje kao privlačan, privlačno područje zbog niskog, niske profitabilnosti i sumnji u srednjoročnu održivost poslovnog modela. Za kraj, rad na e, upravljanju rizicima i kulturi rizika treba nastaviti i produbiti, dakle treba smanjiti ekscesivno preuzimanje rizika i kulturu integriteta koja će omogućiti koja omogućuje razvoj e, bankovnog sustava na svim razinama industrije. Vidimo recent, skori skandal sa pranjem novca koji e, je jasan ukazatelj toga svega. Ostvarene su važne stvari koje treba očuvati i konsolidirati. Vjerujem da fokus mora biti stavljen na transparentnost i previdljivost e, djelovanja nadzornih tijela. Temeljem iskustva u EBI mislim da trebamo naći pravu ravnotežu između potrebe za očuvanje povjerljivosti u nadzornim pitanjima i objektivnosti u e, računovodstvenim e, poslovima i nadzornom radu. Što se industrije tiče, vjerujem sam da ćemo imati dobru ravnotežu između legitimnog e, cilja, nadzornih tijela i potrebe da rezultati nadzorne ocjene budu lakše za shvati za banke i već i za e, ulagatelje. U slučaju krize privatni ulagači su ti koji pronose najveću e, štetu. Znam da je to kontroverzno u nad, zajednici nadzornih tijela, ali znam da možemo podnijeti i napraviti korisne mjere. U programu stabilnosti u FSAP-u treba biti jasnija situacija glede nadzornih e, apetita ECB-a i i da neuspjeh banaka nije odgovornost e, nadzornih tijela. Što ja mogu osobno dati kao doprinos? Počeo sam raditi na e, europskom nadzor, banaka prije 20 godina kada sam se pridružio e- Europskoj središnjoj banci i dao sam doprinos e, bankovnom nadzoru i radu u EBI. Tijekom svog rada mislim da sam stekao ugled neovisnosti od industrije nacionalnih tijela i politike. Također sam razvio radne metode utemeljene na otvornosti i transparentnosti, e, dijalogom sa svim dionicima, odgovornost prema europskim institucijama i dobrom internom komunikacijom sa paneuropskim osobljem. Sebe doživljavam kao osobu koja je doista u službi Europske unije i koji stavlja interes unije iznad svega. Ukoliko se odlučite imenovati me na ovom mjestu, onda će to biti vrijednosti koje su moje smjernice u radu na razvoju jedinstvenog razvojnog nadzornog mehanizma. I slijedit ću put i s kojom sam imao više put navrata e, čast e, surađivati. Biće teško. Zamijeniti je, to je sigurno no kvaliteta institucije ovisi o ljudima koji e, vode instituciju. Već sam imao nekoliko mogućnosti iz prve ruke iskusiti izvrsnu kvalitetu i radnu etiku osoblja Europskog tijela za nadzor. I uvjeren sam da SM ne bi bio moguć bez predanosti osoblja i u, na, na nacionalnoj razini i svakodnevne, svakodnevnog nadzora manje E, važnih e, institucija. Hvala na pozornosti. Thank you very much uh, for Ah, exactly. We have, we gave you five minutes. Najpša hvala, evo, da vidim da smo vam dali samo pet minuta, raspolaganje, zato smo bili brzi. Dobro, počinjemo s pitanjima i odgovorima, a prva je Danuta Hübner, izvolite. Hvala predsjedniče, dobro jutro Andreja. Evo, želim vam postaviti pitanje o javnom dugu i pitanje se tiče vaše percepcije promjena u regulatorno postupanje prema suverenom dugu, kako doživljavate rizike i cijenu toga svega, što mislite na kojoj razini treba djelovati europskoj ovaj ili trebamo imati međunarodnu koordinaciju ili samo na razini SB i kada vidimo Dakle, e, da li prijedlog SBBS-a dobra stvar, dobro rješenje za spašavanje dakle europskog kapitala ili nam treba nešto više u tom kontekstu? Hvala na pitanju. Pa, već sam ranije iznosio svoje stavove na ovu temu, objavio sam eh, s kolegama pri par godina eh, znanstveni rad e, u tom pitanju i ostajem pri istom mišljenju. Dakle, ono što sam vidio u svom iskustvu baveći se dužničkom krizom e, na, još od prvog e, stres testa 2011. Prva stvar je da nema dovoljno transparentnosti. Dakle, na samom početku nije bilo ni razumijevanje toga što su to suverene, suveren, što je suvereno vlasništvo među bankama. imamo razne informacije o suverenoj izloženosti, što je jako važno, izloženost banaka, što je jako važno za discipliniranost tržišta. Druga stvar koja je jako važna je da to što smo postali, tražili od banaka da imaju e, važne tampone za u riznici, dakle sredstva, rezerve. I ako to treba funkcionirati kao gotovinski zaštita, onda to banke može biti u stanju likvidirati jako brzo. I to je po mom mišljenju važan element koji nismo vidjeli na dijelu u zadnjoj krizi. Treća stvar koja je jako važna jest koncentracija vidjeli smo da postoji velika koncentracija surnih e, državnog duga što znači ako se tržište cijena tržišta bude uveliko pomjerala onda to može utjecati i na kapital Dakle, banke koje imaju veliku koncentraciju morale bi staviti na stranu, odnosno ostaviti po strani u rezervu malo više kapitala nego što je to do sada slučaj. U svakom slučaju moramo imati važnu raspravu o tome. Mislim da se ta rasprava mora voditi najprije na globalnoj razini jer moramo imati jednaka pravila za sve na tom području, a Bazarski odbor je već puno toga napravio ovdje. No, na europskoj strani isto treba, vi ste e, spomenuli prijedlog e, dakle SS, SBBS-a mislim da moramo imati siguran kapital na europskoj razini ako želite dakle e, da se napreduje po tom polju dakle taj prijedlog je solidan prijedlog po mom mišljenju i No, vijeće je bilo dosta negativno po tom pitanju. Hvala. Pervanš Beres, izvolite. dobar dan, gospodine kandidatu. Prije nekog dana govorili ste o povezanosti stres testova i nadzorne aktivnosti. Vi imate određeno iskustvo, imajući na umu vaše prethodne i trenutne dužnosti i sigurno ćete imati i biste trebali imati dodatnog iskustva imajući na umu i vaše buduće dužnosti. Kao što znate, meni se nije svidjelo mišljenje Europske središnje banke o nadležnosti koju EBA može imati po pitanju stres testa. Dakle, da li ćete se vi prikloniti mišljenju Europske središnje banke i kako doživljavate dakle povezanost između nadležnosti između SMA i B po pitanju stresa, testa otpornosti kako bi to moglo biti učinkovito. A vaša prethodnica na tom e, mjestu gdje sjedite rekla je da će Europska središnja banka uskoro iznijeti, objaviti svoje mišljenje o novom predlogu komisije o e, pranju novca Dakle, imate li kakvu predođbu o svom mišljenju po tom pitanju i imate li predođbu o rokovima u okviru kojih bi Eurostrežna banka trebala iznijeti svoj zahtjev? Mislim, znam da ne radite u USB-u, već u SSM-u, no eh, evo, što mislite o tome i znajući da treba brzo djelovati po tom pitanju, a znajući da ako mišljenje Europske središnje banke dođe kasno, onda će biti prekasno za to. Thank you very much. hvala. Što se tiče testa otpornosti i nadzornih radnji, najprije moram reći da je razumljivo da je bilo određenih poteškoća u odnosima između EBE e i Europske središnje banke, jer mi kao EBA smo imali zadaću nadzora, Europska središnja banka ima zadaću nadzora, tako da savršeno uklapanje tih odgovornosti jednih i drugih nije bilo jednostavno za pronaći. No, moram reći da u zadnja, zadnja dva mandata smo imali jako u zadnje dvije, dvije situacije nadzora smo jako lijepo surađivali i naš svaki svoje mjesto, barem na razini osoblja. Međutim, kao što sam to naglasio na, u govoru koji ste spomenuli, po mom mišljenju Imamo sada sustav koji funkcionira, koji je uspješan, ali je donekle teretan i nitko nije u potpunosti zadovoljan njime. I vidio sam da je Daniel Nui jučer na jednoj konferenciji govorila da je e, posao za ECB jako zahtjevan e, u smislu nadzora, dakle ne izlače dovoljno iz toga svega. Sad imamo dvije tranše, dakle prva je EBINA koja se bavi komparabilnošću i objavljuje rezultate, a onda imate te rep, odnosno nadzorne ocjene koje se kasnije izvode. U nekim zemljama se to objavljuje, a u drugima se čak niti ne objavljuju ti rezultati. Tako da mislim da prijedlog koji smo nastojali napraviti, dakle imamo tu nadzornu stranu koju treba bolje prilagoditi u korištenju nadzornih tijela. Imamo i tu ebinu stranu koja je sustavna, koja bi mogla biti e, korisnija e, od ozgo na dolje sa alatima koji bi bili pri, e, prikladni za tu uporabu. Evo, ja želim pokrenuti raspravu o tome i vidjeti što, će, što bi više moglo odgovarati osoblju u ECB-u. No imat ću sve na umu, naravno tu se radi o odnosima između dviju tijela, dakle EBA šalje scenario, e, e, stres test od ozgo nadolje, a Europska središnja banka treba prilagoditi stres test konkretnoj stvarnosti svake banke, a onda na kraju se e, svaka banka objavljuje svoje rezultate, odnosno objavljuje se rezultat za svaku banku znate da smo sudjelovali u grupi koja se bavila razmišljanju o ovome svemu. Dakle, na kraju krajeva ćemo morati imati europski sustav za borbu protiv pranja e, novca, znači da ćemo moći pre, morati preći na uredbu, a ne na, e, sa direktive, dakle da imamo primjenjiva pravila i centralizaciju odgovornosti za svako novo tijelo. To sada nije ostvarivo i trenutna rješenja koja sada pokušavamo uspostaviti, dakle revizija borbe protiv e, pranja novca i nacionalna nadzorna tijela i standardi koji trebaju biti dovoljno e, doista zadovoljavajući diljem e, jedinstvenog tržišta. Dakle, moramo imati jasnu suradnju, mehanizme za suradnju između ML-a i bonitetnih nadzornih tijela, odnosno jasno razumijevanje onoga na čemu bi se trebalo e, baviti kada se radi o borbi protiv financiranja turizma. Hvala. Evo, trebate malo odahnuti. Evo, izvolite vam antremonca. Hvala vam lijepo što ste nam se danas pridružili, gospodine Lije. Nadam se da će vas ovaj naš visoki dom imenovati na ovu dužnost i želim vam sve najbolje. Ali sada samo nešto u vezi slučaja Banko Popular. Naravno, to se dogodilo prije godinu i pol dana. Koje pouke smo, po vašem mišljenju, mogli izvući iz tog skandala? Budući da Europska središnja banka sada igra ulogu europskog financijskog nadzornika. Pa sad me zanima Ja vidite, mislim na puno ljudi u Španjolskoj koji su duboko zabrinuti zbog toga. Što mislite, dakle, što bi po vašem mišljenju mogli poboljšati na europskoj razini, kako se bolje bavi takvim situacijama, slučajevima? Druga stvar koja me zanima je u vezi Italije. Imamo tu taj problem tog visokog javnog zaduženja. Ali zanimljivo je vidjeti da je Italija jedina zemlja koja je proteklih barem 19 godina uspjela ostvariti primarni proračunski višak. A veliki problem u Italiji je trošak, e, trošak javnog duga s obzirom na kamate jer biste mogli pomoći Italiji nekako da refinancira svoj javni dug, svoj državni dug i da smanji te ogromne dugove. A taj novac koji bi se uštedio bi se koristio za reforme, bolje investicije, povećanje produktivnosti. Hvala. E, mislim da vi niste ove sada htjeli gospodina Andriju staviti na čelo SSM-a, ali Evo, da mu ne uzimamo riječ. Izvolite. Mislim, što se tiče pouka izvučenih iz slučaja Banko Popular, ima ih puno pouka, puno lekcija koje smo naučili. Ali svakako kako koristiti ove instrumente koji su uvedeni u direktivi o sanaciji banaka. Evo prvo da kažem da je zapravo tu bilo i pozitivnih iskustava. Ja se sjećam puno glasova koji su govorili kako se baviti tim kompleksnim sustavom gdje u kratkom razdoblju čitav niz institucija mora donijeti odluke kako i šta dalje. I mislim da se mora onda, onda donijeti konačno ona odluka da li pusti da banka propadne ili sanirati. I to sve u velikom brzinom. Dakle, mislim da je tu pokazalo jednu vrlo poučnu stvar, a to je kako unaprijediti suradnju među europskim institucijama. Mislim da jedna od ključnih stvari koja je tu postala vrlo važna i pokazala se važnom kod Banka Populara je pitanje na kraju likvidnosti, solventnosti. Naime, ako hoćete sanaciju, sanirati bankovi, morate na prvog dana kad se banka otvori ponovno vrata za poslovanje osigurati likvidnost a nažalost Banka Popular se suočavala sa 17 milijardi manjka i sad e, prvog dana nakon sanacije je samo činjenica da je postoje jaki kupac i koji onda im je omogućio da se riješi taj problem likvidnosti ali to u SAD-u se to recimo rješava u državnoj riznici, dakle na vrlo visokoj razini. U Velikoj Britaniji bank, središnja banka Engleske već rekla da će e, uskočiti sa svim potrebnim injekcijama za likvidnost da bi tako jedna banka odmah nakon što je sanirana prvog dana već mogla početi normalno raditi. Druga stvar je da mislim da imamo puno banaka koje bi voljele, zapravo preferiraju one strategije da se de facto saniraju vlastitim sredstvima. I mislim kako bi onda odmah počele raditi. Mislim da već sam pokazao sve te načine sanacije koliko je to problem, pogotovo u kratkom vremenu. A na kraju, je pitanje procjene, evaluacije. To je jako osjetljivo. Kad kad morate vrlo brzo raditi, a banke nemaju jednostavno dovoljno kvalitetnih podataka da vam omoguće jednu e, primjerenu, kvalitetnu procjenu. Pa onda, to je onda problem da dobijete informacije u tom trenutku. A te prave informacije su krucijalne za pitanje sanacije. A sad što se Italije tiče, Mislim da to nije baš moja uska specijalnost, ali, ali ovo široko zapravo razvučeni Evrop, talijanski javni dug i državni dugovi, to naravno teško pogađa bankarski sektor, jer naravno mi znamo da je, su banke pratile to zaduživanje država i napokon to se sve pretvorilo u državne obveznice koje su banke pokupovale i sad to imate sve u e, bankovnim knjigama transakcija. I mislim da će važan fokus biti na planu kako financirati dalje e, državni dug, naravno, ali vidjet ćemo kako će se to razvijati. Hvala Sven Gigold. Hvala. Prvo, ja bih u ime našeg kluba zastupnika naglasio da unatoč nekim eh, nimalo zapravo zahvalnim javnim diskusijama, mislim da naš stav nije nimalo upitan, kao što nije bilo nikad ni dvojbeno kako, kakva je kvalifikacija drugog kandidata i mislim koji je naš stav. I naglašavam da za nas nije uopće upitno upitna je činjenica da ste vi uvijek, koliko god smo mi s vama surađivali, rad da ste vi uvijek djelovali u europskom interesu bez obzira na vlastitu nacionalnost. To sam odmah na početku rekao da se ne misli da ste negdje bilo gdje e, pristrani ili bilo što. A sada, što se tiče vaše potencijalne uloge u budućnosti. Prvo me zanima da li se možete obvezati na punu e, provedbu smjernica za loše kredite, dakle prema izravnoj nadzoru za velike banke, ali onda i za male banke gdje imate tu obvezu da de facto osigurate iste šanse za sve i njihov ravnopravnost kompletno na tržištu kapitala. Drugo, u vašoj ulozi kao predsjednike VERE ste uvijek naglašavali da postoje dvije e, vaše zapravo uloge, jedna javna i jedna interna, koje ste vi de facto trebate polagati račune Europskoj središnjoj banci. I e sad me zanima da li ćete recimo rezultate stres testova sve objaviti. Ne samo one koji idu u javnost kao što ste do sada odvajali, nego i one koji su bili recimo namijenjeni samo internim nadzornim organima Europske središnje banke. Kako bi javnost imala pun uvid. Što se tiče ovih smjernica za loše kredite, mi sa strane naše institucije za nadzor bankarstva mi smo radili, surađivali na razvoju tih smjernica i mislim u tome i ovaj odbor isto tako je imao svoju ulogu. Ja sam sasvim sigurno potpuno duboko posvećen provedbi tih istih smjernica, dakle provedbi tih smjernica. I mislim da ćemo na taj način uspjeti ubrzati jedno čišćenje bankovnih bilanci a to je ono što smo proteklih godina pokušavali učiniti jer smo i smanjili broj tih loših kredita napokon. I to je ono što zapravo banke bi trebale sve učiniti, one bi sve na, poduzeti sve što mogu kako bi se očistili, oslobodili loših kredita, a nadzor, nadzorna tijela isto moraju činiti sa svoje strane sve da tu odrede prioritete koje su važnije, a koje su manje važne institucije i im redoslijedom će to ići kako bi i ubrza taj postupak. Naravno, ne možemo reći e, definitivno šta će se točno događati i da li ćemo nas već iduća kriza pogoditi dok banke budu još čistile svoje bilance od proteklih loših, od loših kredita preostalih iz protekle krize. To ne možemo predvidjeti. A sad pitali ste za velike i male banke, značajne i manje značajne. One su za mene sve iste. Ne vidim da tu treba postojati ikakva razlika u brzini usklađivanja i prilagodbe. I mislim da smjernice jasno kažu da vi zapravo usklađujete brzinu sa financijskom pozicijom, profitabilnošću, izlo, količinom, eh, dakle volumenom poslovanja, kapitalom i količinom izloženosti banke ali toga se držimo. Što se tiče objavljivanja rezultata stres testova, da li u javnosti ili samo interno u Europskoj središnjoj banci, mislim da tu valja biti oprezan. Ja osobno preferiram izrazito preferiram jednu široku e, objavu svih rezultata stres testova i kompletnih rezultata naših nadzornih provjera i nadzornih djelatnosti. Kad kada se zateknem da sam zapravo u svom vlastitom odboru u manjini sa svojim mišljenjem, međutim iz moje osobne perspektive mislim da bi bilo korisno pokušati biti maksimalno transparentan i objaviti sve ili bar skoro sve Hvala, Dimitris Papadimulis ima riječ. Hvala lijepo. Gospodine Envija, prvo dobrodošli u našem odboru. Slušao sam vašu prezentaciju, vrlo budno sam je pratio i za vrijeme sastanka koordinatora, to je bio sastanak iza zatvorenih vrata. A ono što mogu sad reći da je moj dojam nakon vaše prezentacije bio nadasve pozitivan. Visoka razina profesionalnosti koju ste iskazali i osjećaj da ste vi netko tko će se zaista zauzimati, braniti javne interese. Međutim, neki komentari koje smo pročitali u tisku, nažalost u medijima, o tome, mm, komentari o tome koliko ćete moć biti učinkoviti na svojoj novoj, na toj novoj poziciji s obzirom na zemlju iz koje dolazite, a to je Italija i da to nimalo ne pomaže opće vjerodostojnosti europskog bankarskog sustava i bankarskog nadzora, mislim da nas ne trebaju ometati. A sada eh, bih vam postavio tri pitanja, jer vidite, vi imate iskustva. Do nedavno je Europsko tijelo, ste bili na čelu Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Prije vas je s nama bila gospođa Nui. Vi ćete vjerojatno naslijediti madame Nui na njenom poziciji ako to tako bude izglasao parlament. Ali Europska središnja banka i jedinstveni nadzorni mehanizam su apsolutno podupirali EDIS i bankovnu integraciju kako bi se mutualizirao taj rizik, pretvorio u zajedničku, uzajamnu stvar. Ja, mi smo čuli da gospođa Nui smatra da je to politička odluka na kraju. Ja to ne mislim. Ali sad da vas pitam, vi kao stručnjak, ako vi u ime struke podignete svoj glas i angažirate se za ubrzanje te bankovne unije jer smatrate da bi na taj način bili zaštićeniji od sljedeće krize jer kao što znamo tu postoji jedan ciklus ka, u kojem nastupaju krize, vrlo kažem ciklično nastupaju. Prema tome možemo sljedeću očekivati u nekom trenutku. Prema tome Mislimo da je glavne alatke da se tu, glavna naša obrana zapravo je kontrola, nadzor. A sad nas zanima kako se uopće prolazi kroz taj jaki filter nadzora. A stalno vidimo da nekakve financijske skandali izbijaju, recimo Paradise dokument skandal i tako dalje. I onda recimo neki od e, whistleblowera, neki zviždači nam dostave neke papire, dokumente i onda vidimo kako se te stvari unatoč svom jakom nadzoru događaju. Kako onda tu možda povećati transparentnost onog što vi radite i kako se zatim nešto drugo. Što vi dakle mislite i učinite da povećate transparentnost? jer naši građani traže transparentnost kad vide svako toliko nove skandale. Kako mislite to povećati? Hvala. Da krenemo sad sa ovom stvari Edisa i bankovnom unijom, integracijom banaka. Ja sam od uvijek bio jako naklonjen projektu Edisa, dakle sve evropske zaštite bankovnih depozita. Međutim, koliko smo razumjeli na ta odluka o tome da se provede neka vrsta te, da kažemo, mutualizacija, odnosno da se dugovi pretvore i rizici u nešto zajedničko, za što uzajamno odgovaramo, to je još uvijek politička odluka. Međutim, ta, ona se ne odnosi isključivo na EDIS ili ciljano. EDIS je znamenjen olakšavanju likvidacije banaka. I bitno je kao europska garancija koja se mora pružiti. Jer vidjeli smo tijekom krize da bilo kakav sumnja u nacionalno-lokalni plan osiguranja depozita, dakle da će u slučaju da dođe do krize ili pada banaka, da će ljudima u nacionalnim okvirima biti isplaćen njihov depozit, ta, to nepovjerenje je još povećalo i produbilo krizu i ubrzalo je. Prema tome mislim da je taj projekt Edisa u biti jedan projekt koji bi imao ogromne pozitivne posljedice i učinke i to za jednu relativno nisku cijenu. Vidite, danas su sve ove mjere koje smo za vrijeme krize krenuli i pokrenuli, dakle na izolaciji odvajanje mnogih stvari da se ne bi povezalo u veliku krizu, to i dalje se provodi, nije se ukinulo i zapravo je imalo jedan dobar učinak. I sada mislimo da bi ovaj plan zajedničkog jamstva za štedne uloge imao pozitivno djelovanje i na tržište i na recimo omogućilo i privatnu podjelu rizika koja nam se čini kao ono najjedan jedan od najvažnijih faktora koji su nedostajali općoj slici našeg osiguranja za slučaj sljedeće krize. Ja znam da je to naravno riječ je uvijek o podjeli rizika, o smanjenju rizika u Europskoj uniji smo sve naše dobre planove, dobre projekte proveli zahvaljujući pametnim i dobrim planovima rada i kalendaru događanja. Nadam se da će biti i sa Edisom. Što se tiče ovih svih skandala na koje ste ovdje aludirali, dakle, koji se događaju unutač nadzoru kao Kumex skandal, Paradise, dokumenti i tako dalje, vidimo da je to dovodi u pitanje općenito reputaciju i banaka, bankarskog poslovanja i cijelog sustava. Ključna točka za e, kompletan nadzor je naravno upravljanje. Pitanje je, to su područja na kojima nadzornici mogu dati vrlo e, dobre uvide koji će nam osigurati i korektivne mjere kako bi se banke na svim razinama eventualno mogle spasiti. I to je, ili eventualno neke stvari otkriti i izbjeći. A mi moramo raditi na tome da se ti ciljevi koje imamo, uključujući se dakle da se to i obistini, uključujući naravno rad sa bonitetnim instrumentima ali taj rad uključuje i naš upravu, upravljanje i ne samo na najvišoj razini, nego i na nižoj i srednjoj. Na kraju, Mislim da je Europska središnja banka kao i jedinstveni nadzorni mehanizam od početka su se obvezali na maksimalnu transparentnost u svemu prema naravno europskim institucijama ali i europskoj javnosti, dakle kompletnom građanstvu. I ja ću i dalje, ako me izaberete i ako me dakle imenujete i potvrdite na e, novoj dužnosti, ja ću nastaviti to provoditi e, maksimalno. A inače, to su Hvala. A sada dajem riječ Danuti Hobner. Hvala. Želim vam postaviti pitanje koje se odnose na vaš stav prema državama članicama Europske unije koje e, ni nemaju istu valutu. Treba li se one uključiti u bankarsku uniju? 2013. je Nacionalna banka Danske imala vrlo pozitivno mišljenje i poticala je Dansko da uđe u to kao nešto što bi bilo korisno, no prije nekog vremena je to odgođeno, a sada nakon ovog skandala sa pranjem novca Danske banke došlo je ponovno do rasprave. Mislim da danska vlada u ovom momentu razmatra mogućnost da se uključi i ministri financija su se u srpnju sastali tokom bugarskog predsjedavanja i vezano za neke kriterije za priključivanje. Moje pitanje je dakle Mislite li da članstvo u bankovnoj uniji bi moglo doprinijeti rješavanju nekih od problema s kojima se suočava bankovni sektor u Europi, posebno ta borba protiv pranja novca, kvalitetna, nadzor u državama koje nisu članice Europske unije i korupcija koja je povezana sa tim svim skandalima. Bi li nam to pomoglo ili bi nas to e, uvelo u isto one probleme s kojima se suočava e, eurozona? Žao mi je što ovo trivializiram, ali mislite li da postoji dodana vrijednost e, u tome da te države se uključuju u bankarsku uniju prije nego što uđu u eurozonu? Dakle, dodana vrijednost koja je. Hvala na pitanju. Kao prvo, e, odluka hoće li ili ne sudjelovati u bankovnoj uniji, to je na zemljama, e, to se odnosi na zemlje koje nisu u euru. I e, oni dakle odlučuju hoće li ući u bankovnu uniju ili ne i ne bi bilo prikladno da ih se gura u ovom milionom smjeru jer odluka je na njima istovremeno. Na osnovu mog iskustva u EBI ja sam često sudjelovao u tim posredničkim procesima između bankovnih institucija, SRB-a primjerice i tijela iz eh, država koje nisu u euru. Dakle, važno je postići tu ravnotežu, no moja percepcija je da ako me imenuju na ovaj položaj, ja ću svakako e, paziti da se ta ravnoteža koja je potrebna ispoštuje, dakle da bi se odluke donosile e, zajednički i vezano za mm, poslovni nastanak banaka i njihovo funkcioniranje u drugim državama članicama što se tiče SSM-a. Ali ako uđete u bankovnu uniju i ako sudjelujete u donošenju odluka vezano za banke, koje imaju dominantnu ulogu na vašem domaćem tržištu, onda bi zaista tu postojala dodana vrijednost i ako, kao što je sada slučaj u Bugarskoj gdje e, postoji zahtjev za ulazak u članstvo, onda će SSB svakako e, dati se od sebe i e, postići da oni zaista i sudjeluju u bankovnoj uniji. Hvala, Jakob um, von Bajceke. Da, hvala. Gospodine Enrija, nekoliko kratkih pitanja. Prvo, mislite li da ova strategija za sanaciju na po točki koju ima većina najvećih banaka i dalje vjerodostojna nakon Brexita? i budući da su odnosi sa e, zemljama s druge strane Atlantika malo nategnuti, da tako kažem. Na drugo pitanje je mislite li da je nadzor, diskreciono pravo u nadzoru bi se trebalo više koristiti kako bi se slabijim bankama pomoglo da izgrade e, dovoljno snažne te zaštitne tampone, uključujući i strože testove stres testove. Također imam jedno pitanje koje se odnosi na primjenu tek tehnologije. Mm, dakle, da li će se to više koristiti u SSM-u nego što je do sada to bio slučaj? Uh, Hvala. Ovaj model Single Point of Entry, SPE, eh, je eh, jedan model koji zahtjeva mm, dosta koordinacije ex ante, dakle što se tiče priprema i ex post što se tiče konkretnog funkcioniranja ovog sustava u procesu sanacije da bi ta stvar bila kredibilna, odnosno vjerodostojna. Mm. I zapravo se radi o e, otvorenom bail banaka. To čini sustav još krhki, moramo jako paziti i vidjeti kako će se ti gubici eskalirati u svim smjerovima u tom planu. Dakle, moramo imati zajedničke odluke i mislim da ovi transatlantski elementi i Brexit nisu problem ovdje jer naprosto e, Velika Britanija će za nekoliko mjeseci postati treća zemlja, a SAD već jest treća zemlja. I u velikoj e, mjeri će e, tu biti nekakvi prijedlozi za prihvaćanje tih zakonskih propisa i imamo već odluku o stranim bankovnim organizacijama u SAD-u i onda se u domaćoj jurisdikciji treba riješiti problem tog nastana. E, to pitanje tih e, single point of entry i spajanja je manje relevantno. Što se tiče diskrecionog prava u nadzoru, mislim da budem otvoren da govorili ste o ovim e, tamponima zaštitnim kontracikličkim. To bi trebalo više biti od, gora, od, od na dolje makroprudencijalni mehanizam e, koji se jedan koristi za sve, ali u pravu ste male banke bi trebale biti na oku posebno jer su one dosta aktivne na cikličkom e, tržištu, primjerice za stambene kredite hipotekarne, a to je veoma važno. Dakle, e, primjena tih tampona bi zahtjevala određenu diskreciono pravo u nadzoru. Ne mogu čitati svoje vlastite bilješke, što je bilo ono treće. Da, Rektek. Rektek je jedna zanimljiva stvar, zanimljiv instrument e, i svakako ću istražiti je li moguće da se proširi e, njegova primjena u EBA mi smo primjerice pokušavali e, koristiti taj koncept e, za e, različite stvari koje su u okviru direktive za boru protiv, pranja novca, ali tu ima puno papirologije, puno dokumenata, certifikacije i tako dalje i svakako bi se to olakšalo i učinilo učinkovitim korištenjem rektega. Dakle, to bi moglo biti jedna jako važna e, stvar i svakako trebamo proučiti gdje bi se to još moglo koristiti. Thank you very much. E, puno vam hvala i mislim da smo e, s time na vrijeme završili sa našim radom. Ako netko se spontano javlja za riječ, možemo Mudartilić, ali ako tomu nije tako, puno vam hvala na ovoj plodonosnoj razmjeni mišljenja, na odličnom saslušanju i ispitivanju i sada završavamo e, s ovim dijelom našeg rada i idemo na glasovanje. Hvala. Dvije minute pauze da pripremimo e, liste za glasovanje.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

Drage kolege, evo možemo početi. Prvo ćemo sada testirati sistem. Otvaram glasovanje. Okay. U redu. Dakle, sad ćemo početi. Možemo zatvoriti ove mašine i prvo glasovanje je e, mišljenje otvoreno glasovanje, tajno glasovanje. Zatvaram glasovanje. 52 dva e, glasovali, 42 za, 9 e, protiv. Gospodin Enrija, čestitamo. Drugo glasovanje je nacrt e, mišljenja Benta Luka o pokrivenim obveznicama. Počinjemo sa direktivom, zar ne? U redu. U redu kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C sa usmenim amandmanom e, grupe SID. Prvo, dakle, e, usmeni amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Bez usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D. Ispričavam se, imate riječ. Smatram da ako se e, ovaj usmeni amandman ne usvaja, imamo tri amandmana koji nisu obuhvaćeni kompromisom. Amandman 146, 175 i 178. Oni su u potpunosti kontradiktorni. Možete li nam dati opet brojke? 136, 175, Da, on nije u kompromisu. I još jedan. A to je 146. Dakle, SID traži da se za 146 glasuje e, odvojeno. Da, ne, moram e, se usprotiviti tom stavu. E, ovaj amandman SID-a je riješen na, tokom pregovora izvjestitelja u Sijeni, nije došlo do većine i u kompromisu je to rješeno i klubovi su se složili da se to ne uključi zbog toga što ovaj kompromis to obuhvaća. Gospodin Sand, molim vas. Ispričavam se na sastancima e, izvjestitelja u Sjeni. Ja sam e, shvatio da treba se o tome glasovati, zato što kompromis to ne obuhvaća mi smo htjeli da imamo e, zasebno glasovanje o ovome. Da, ovo nije prvi puta da klub traži e, da se e, glasuje zasebno o nekim amandmanima za koje smatraju da nisu obuhvaćeni kompromisom. Znači glasujemo 146 koje je za, protiv, odbija se. Kompromis D za, protiv, usvaja se. Kompromis E za, protiv, usvaja se. Kompromis F sa usmenim amandmanom SID-a. Dakle, prvo usmeni amandman za, protiv, ćemo provjeriti sada elektronski otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o kompromisu bez usmenog amandmana, a onda ćemo zasebno 175 i 178 zasebno. Znači kompromis F bez usmenog amandmana tko je za, protiv, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 26 protiv 24. A sada amandman 175 za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 178. Ispričavam se za. Protiv. Mislim da se odbija, osim ako želite provjeravati u redu. Sad idemo na kompromis G, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis H, za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis I, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 259 za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L sa usmenim amandmanom. Prvo ćemo glasovati o usmenom amandmanu. Tko je za, protiv, mislim da se odbija, otvaram glasovanje elektronske da provjerimo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 25 prema 22. Sada glasujemo o kompromisu bez usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis N za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvaja se. amandman 1 za,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 i za protiv suzdržani usvaja se. I sada glasujemo o ovom prijedlogu komisije kako je sada izmijenjen i dopunjen i to pojmenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 34 za, 16 protiv, jedan 1 suzdržan usvaja se. Čestitamo izvjestitelju. No, prvo moramo sada glasati o otvaranju pregovora. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 33 za, 17 protiv. Imamo potrebnu većinu i sada idemo, čestitam Sada idemo na uredbu i prvo ćemo glasati o amandmanu 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, ispričavam se, imam pogrešnu listu za glasovanje. Samo trenutak, u redu, da. Kompromis A za, protiv, za, u redu, suzdržani, Usvaja se kompromis B za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis D za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 37 za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 15 za protiv provjerit ćemo 15. Eh, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 20 glasova prema 22. Sada glasujemo o paketu 38-39 eh, eh, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2 za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 2, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvoje se 26 e, za, 24 protiv, 17 za, protiv, EPP za, da suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, provjerit ćemo. 18, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 3 se povlači, 4 za, protiv, suzdržani, odbija se, 19 za, protiv, provjerit ćemo 19, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasovanje o prijedlogu komisije e, pojedinačno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 45 za 5 e, protiv 1 suzdržani. Glasujemo o otvaranju pregovora na osnovu ovog izvješća kako je usvojeno na ovom odboru. Otvaram glasovanje i to poimenično. Zatvaram glasovanje. 44 za, 6 protiv. A sada čestitamo izvjestitelju. A sada prelazimo na izvješće, nacrt izvješća o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke Barbare Kapel. Počinjemo sa amandmanom 20. U redu, samo trenutak, evo spremni smo. Ispričavam se, samo imamo nešto novo sorry. Uh, U redu, ispričavam se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 21 za, protiv, provjerit ćemo. 21, e, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 22 za, protiv, provjerit ćemo 22, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, odbija se e, Glasam originalnom tekstu za, protiv. Sad ćemo provjeriti dakle, originalni tekst. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. U redu kompromis A za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 28 prema 17. Prelazimo na kompromis B, gdje moram reći da je ured izvjestiteljice izvijestio tajništvo da sadržaj točke 13 ne, ispričavam se. Tako sam želio to pročitati da sam e, preskočio amandman 28. Za, protiv, suzdržani, odbija se 29. Za, protiv, e, provjerit ćemo 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. A sada kompromis B, kao što sam počeo čitati, ured izvjestiteljice je izvijestio tajništvo da sadržaj e, stavka 13 INTA je unesen greškom u kompromis B, tako da točka 13 INTA je trebao biti obuhvaćen amandmanom B, a bez da se ta formulacija obace, tako da ovaj posljednji stavak, e, dakle e, stavak 13 e, inta, nije dio kompromisa, tako da tekst koji počinje sa also on the EIB taking into account, to se briše. Dakle, to smo čuli od izvjestiteljice i uz to razjašnjenje ćemo sada glasovati o kompromisu B za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 30 za 19 protiv. Sada prelazimo na amandman 37, ne 35. Vidim da se on povlači. U redu, bio sam u pravu. 37, dakle za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 se također povlači. Znači, sada prelazimo na originalni tekst. Originalni tekst e, stavka 4. Tko je za, protiv? Provjerit ćemo originalni tekst. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandmani 39. i INTA koji su identični za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 7 inta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. To je dakle obuhvaćeno. Znači sad idemo na 44. Hoćete provjeriti, da provjerimo 43. Amandman 43, otvaram glasovanje, provjeravamo. Pozdravljam Elmara na sastanku Ekona. Zatvaram glasovanje. Usvoje se 28 prema 23. Dakle, sad idemo na 40. Prelazimo na 45 koji je za, protiv, suzdržani, Mislim da imamo istu većinu, no hajmo glasati 45 i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 46. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 49. Za. Protiv. Ne vidim zelene. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. usvaja se. 50. Tko je za? Protiv. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvolim tekst za protiv suzdržani usvaja se. 58. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja, odbija se izvorni tekst. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. za, protiv, molim provjer, otvaram elektroničko glasanje. Da li imamo novu kombinaciju političkih klubova zastupnika? Zatvaram glasanje. Odbija se. 26 protiv 21. Kompromis C. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo na proračun. 40 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Proračun. Odbor za proračun stav... E, Buč stavak 16. Za protiv suzdržani usvaja se. 63 za protiv suzdržani odbija se, 65 za protiv suzdržani odbija se, 66 za molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 67. Tko je za? Protiv suzdržani. Odbija se. 85. za protiv, suzdržani, usvaja se 70. za, protiv, suzdržani, usvaja se 71. za, protiv, suzdržani, usvaja se 72. za, učeni 72, za, protiv, suzdržani, odbija se koliko volite poput ove amandmane, da ćete ih sve izglasati, sve blok. 73. za,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 Molim provjer, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 83. za, protiv, suzdržani. Odbija se izvorni tekst stavak 8. za, protiv, suzdržani. Nisam vidio brojne ruke, tako da moramo glasati izvorni tekst stavak 8. Pretpostavljam da se usvaja, no molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, molim vas, dižite ruke. Amandman 85. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87 za protiv suzdržani odbija se izvorni tekst e, stavka 5 ako je za protiv suzdržani usvaja se amandman 88 koji je za protiv suzdržani odbija se izvorni tekst stavak 9 za protiv suzdržani usvaja se 89 za protiv suzdržani usvaja se 91 tko je za protiv molim provjeru otvaram elektroničko glasanje Zatvoram glasovanje. Usvaja se 26 sprem 24. Amandman 92. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Izvorni tekst stavak 10. tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 93. Tko je za? Protiv. Otvaram glasanje. 93. amandman. Zatvaram glasanje. Nerješeno, dakle, odbija se prema pravima. Amandman 94. Tko je za? Protiv? Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 29 naprema 22. Kompromis H. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Dobro, za proračun stavak 9. 18. za protiv suzdržani odbija se. Buš 19. za protiv. Molim provjer, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 1.2 za protiv suzdržani usvaja se. 102. <laughs> Dakle, amandman 103 za protiv Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. The Zatvaram glasanje. Odbija se 104. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 105. za, protiv, suzdržani, odbija se. 106. za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, postavka 6. za, protiv, suzdržani, odbija se. 107. za, protiv, suzdržani, odbija se. 108. za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, podstavak 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109. za, protiv, suzdržani, odbija se. 110. 110. 110. Dakle, ispravka predsjednika. Vote is closed is adopted. Zatvaram glasanje, usvaja se 24 protiv 19. 111 za protiv, suzdržani, odbija se 112 za protiv. Mislim da se novo. Provjerimo, otvaramo elektroničko glasanje. Vote is Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst stavak 12 za protiv Molim vas dižite ruke, dakle otvorimo elektroničko glasanje. adopted. Uh, usvaja se. 114. za, protiv, suzdržani, odbija se. 115. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 121 za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 124. za protiv suzdržani odbija se. 125. za protiv suzdržani odbija se. 132 za protiv. Molim provjeru otvaram elektroničko glasanje. Vote is closed. Zatran glasanje. Nerješen 25 na, obje strane. Odbija se 133 za protiv suzdržani. Odbija se 134 za protiv suzdržani odbija se 144. za protiv suzdržani odbija se 146. za protiv suzdržani odbija se 147. za protiv suzdržani odbija se 151. za protiv suzdržani odbija se 154. za protiv suzdržani odbija se kompromis E za protiv suzdržani usvaja se Inta stavak 3 za protiv suzdržani usvaja se stavak 5 za protiv Molim provjeru. Inta stavak 5 i otvaram elektroničko glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se s većinom jednog glasa. 24-23. Inta stavak 8 zapro. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Vote is closed. Zatvram glasanje. U s 30 sprem 19. Inta 11. Tko je za? Protiv. mojim provjeru. Inta 11. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. 26, 26, 26, dakle odbija se. Odbor za proračun stavak 15. Čudna struktura za, protiv, suzdržani. Usvaja se buž 24 za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis i za, protiv, suzdržani. Usvaja se buđ stavak 12. za, protiv, suzdržani. Usvaja se buđ stavak 22. za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis g za, protiv, suzdržani. Usvaja se 158. za, protiv. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se 28 naspram 23. 159 za, protiv suzdržani odbija se. Izvorni tekst stavak 17 za, protiv suzdržani usvaja se. Odbor za stavak 10 za protiv suzdržani usvaja se. Budž 11 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 5 za protiv suzdržani odbija se izvorni tekst. E, uvodna izjava E za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 6 za protiv suzdržani usvaja se. Uvodna izjava B izvorni tekst za protiv, suzdržani, usvaja se amandman sedmi za, protiv, molim provjeru amandman sedmi, otvaram elektroničko glasanje. And by the way, congratulations to Uzgled bude rečeno, želim čestitati autoru ovog i brojnih drugih e, amandmana na imenovanju u svojstvu ministra obrane Belgije. Zatran glasanje. I feel safer. Osjećam se sigurnije. And uh, the vote is closed. glasanje. 29. je odbačen. Ispričavam se, dakle prelazimo na izvorni tekst stavak B, je li tako? Molim vas pomozite mi. Moramo glasati osmi. Za protiv suzdržani usvaja se, deveti za protiv suzdržani usvaja usvaja se 10 za, protiv suzdržani usvaja se 11 za, protiv suzdržani usvaja se čim smo rekli da se bavi oružjem, svi su mu amandmani prošli, dakle. Amandman 12. Za, protiv. Molim provjeru, otvoram glasanje, elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst, uvodna izjava C. Tko za protiv? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se izvorni tekst, uvodna izjava D za protiv suzdržani. Usvaja se. Uvodna izjava E za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13. za, protiv. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. 13. Zatvaram glasanje. Odbija se 28, Nasprem 24. 14. Amandman 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 15. Za protiv, suzdržani, usvaja se 16. za, protiv, suzdržani, odbija se 17. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 18. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se Želite nam blok da idemo od 1 do 9? Dobro. Citat od blok od 1 do 9 za protiv suzdržani usvaja se amandman prvi za protiv. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se s razgom od jednog glasa. Izvorni tekst e, navod 10 za protiv suzdržani molim provjeriti. Žao mi je. Otvaram elektroničko glasanje. Vote closed. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman treći za. Protiv suzdržani. Odbija se poimenično glasanje o izmijenjenom tekstu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje 24 za, 9 suzdržanih, 9 protiv, čestitam izvjestelju. Sada prelazimo na nacrt mišljenja Ivane Maletić o uredbi o zajedničkim odredbama. Dakle, počinjemo sa amandmanom 20. za protiv suzdržanih odbija se 21. za, protiv, suzdržani, odbija se 22. za, protiv, suzdržani, odbija se 23. za, protiv, suz... molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje, odbija se 28, 28 na 20, sprem 23. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Za 25. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 26. za, protiv, suzdržani odbija se 27. za protiv suzdržani odbija se 28. za protiv suzdržani usvaja se 29. za protiv suzdržani odbija se 30. za protiv suzdržani odbija se 31. za protiv suzdržani odbija se 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. 30, usvaja se. 35. za protiv suzdržani odbija se. 36. za protiv suzdržani odbija se. 37. za protiv suzdržani usvaja se. 38. za protiv suzdržani usvaja se. 39 za protiv suzdržani odbija se 40 41 za protiv molim provjer, otvoram elektroničko glasanje Zatvoram glasanje. Odbija se 29 naspram 22. 42. Dobro, imali smo tri amandmana, biti nisu isti. Dakle, prelazimo na amandman sedmi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. za, protiv. Molim provjeru. 43. otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 44. za, protiv. Molim provjeru. 44. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 45. i 46. su ista stvar ili tako. Za. Protiv suzdržan. Otvaramo elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 28 na 23. Amandman 8. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se amandman 47. Za. Protiv. Evo, otpada. razmatra se. Ispričavam se. Amandman 48. Za. Protiv. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Odbija se 28, 23. A sad amandman 9 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 50. 50 za. Protiv. Provjeravamo, 50 elektronskim otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se 27 prema 24. Sada amandman 10. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 otpada, onda idemo na 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, Šta je socijaldemokrati za ili protiv? Dakle, provjeravamo 55. Zatvoreno. Odbija se. 26 prema 24. Sad 56. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 58 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Mislim da je tako, ali hoćete provjeru, provjera, otvoreno glasanje, izvolite. Zatvoreno, odbija se. To je bilo 11. Sad idemo na 61. Tko je za? Protiv? Provjeravamo 61. Zatvoreno glasanje. 26 do 24, prema 24. Sada 63. Za, protiv, suzdržani, odbija se, mislim. Ali ista većina ko malo prije. Dakle, ko je za, protiv, suzdržani, Šezdeset tri je odbijeno. Znači moramo ići na 64. Idemo sad provjeravati. 64 usmeni amandman. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 24 do 22, prema 22. Onda idemo na 66. Za, protiv, suzdržani, Provjera. Glasanje otvoreno. 66. To je prvaš vaš amandman. Glasanje zatvoreno. Odbija se. 28 naprema 22. Povlači se, povlače. Idemo do 71. 71. za, protiv, suzdržani, odbija se. 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, ne vidim šta je sa cerom. Protiv, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se 78 za, protiv, suzdržani, odbija se 79 za, protiv, suzdržani, odbija se 80 za, protiv, suzdržani, odbija se 81 za, protiv, suzdržani, odbija se 82 za, protiv, suzdržani, odbija se 83 za, protiv, suzdržani, odbija se 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se 85 za, protiv, šta je sa pučani, 85 za ili protiv, protiv, suzdržan, provjeravam otvoreno glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 25 naprama 22. 86 za, protiv, suzdržani odbija se 87 za, protiv, suzdržani odbija se 88 za, protiv, suzdržani usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani odbija se. 90 za, protiv, suzdržani odbija se. 91 za, protiv,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 protiv, suzdržani, odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 102 za, protiv, suzdržani, 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se 107 za, protiv, suzdržani, odbija se 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se 109 109 za, protiv. 109 je pao, dobro. Onda 110 za, protiv. Provjeravamo 110, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 112 za, protiv, suzdržani, sve. se. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. 114 za, protiv suzdržani odbija se 115 za protiv suzdržani usvaja se 116 za protiv suzdržani odbija se 117 i 118 za protiv suzdržani odbija se 119 za protiv suzdržani odbija se 120 za protiv suzdržani odbija se 121 za protiv Alde za ili protiv odbija se 122 za, protiv, suzdržani odbija se. 123 za, protiv, suzdržani odbija se. 124 za, protiv, suzdržani. Provjera. Provjerite, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se 28 naprema 20. 127 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 i 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 i 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se 134 za, protiv, suzdržani, odbija se 135 i 136 za, protiv, suzdržani, usvaja se 137 za, protiv, suzdržani, odbija se 138 za, protiv, suzdržani, usvaja se 139 za, protiv, suzdržani, ali je protiv, 139 odbija se. 1 za, protiv, suzdržani, odbija se 2 za, protiv, provjeravamo dvojku. Glasanje je zatvoreno. Odbija se sa 26 naprema 24. 3 za, protiv, Alde, protiv, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja. 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se 12 i 13 za, protiv, suzdržani, odbija se 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se 4 za, protiv, suzdržani, provjeravamo četvorku otvoreno glasanje.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 140 za, protiv, suzdržani, odbija se. 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sad idemo kompletan tekst kako je tu izmenjen i dopunjen pojedinačnim glasanjem otvoreno. Zatvoreno. 28 za, 24 protiv, nema suzdržanih izvješća se usvaja. Čestitke izvjestiteljici. Sad imamo drugi dio. Drugo izvješće Ivane Maletić, a to je nacrt izvješća o budućnosti stanju rasprave o budućnosti Europe. Kompromis A za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis B uz usmeni amandman za protiv suzdržani usvaja se. Onda idemo na kompromis B za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis C za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis D za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis E za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis F za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis G za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis H za protiv suzdržani usvaja se i o cijelom tekstu kako je dopunjen i izmijenjen po imeničnim glasanjem otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 14 za, 40 za, 7 e, protiv, 3 suzdržana. Čestitke našem, iz naše izvestiteljice usvana. Možemo zatvoriti, zaključiti ovaj sastanak. Sljedeći sastanak nas se naš održava sutra i to zajednički sastanak odbora Ekon i FAM od 9 do 10.30, a redovni sa... Dakle, počet ćemo u 9 točno. Molim vas da budete na vrijeme ovdje. Pa mi uvijek na vrijeme točno počnemo. Jer Inače ćemo imati preklapanje sa sastankom odbora za za taksa 3. A zatim u sljedeći ponedjeljak i utorak e, će biti sastanci nastavljeni. Hvala. E,